and first topic uh, of our afternoon Prva točka na našem postopodnom dnevnom redu je trenutačno stanje prijedloga vezano uz trijaloge o Europskom programu industrijskog razvoja u području obrane pod kraticom EDIDP. I ključna osoba je ovdje naš znači, gospodin izvjestitelj, gospodin e, Pasku i stoga bih mu bez danja odgode dala riječ. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice. Nema mnogo napretka. U biti, vijeće nema mandat. Danas se održava sasnak hore, te se nadaju da će onda nakon toga biti više, biti pojasnoća i da će onda moći sudjelovati u tom radu, jer do sad tome nije bio slučaj. Čujem da postoji nekoliko pozitivnih e, elementa razvoja i to ćemo onda morati vidjeti 3. svibnja kada imamo opet bipatitni dijalog. Ali nije slučajno da ćemo možda morati održati i jedan četvrti dijalog krajem svibnja i evo u biti to izvješće. Uh, gospodin Štetina je prvi, a zatim uh, gospodin Zdojevski. Nakon gospodina Štetine. Ah, okay, <laughs> thank you. thank you, Pan poseł Zdrojewski. U redu, onda zasobnik Zdrojevski, izvolite. Naravno da smo zabrinuti zbog tog postupka koji se oduljio i e, držimo fige za gospodina Paskova, nadamo se da će on uspjeti te da ćemo onda na plenoj sjednici moći isto tako započeti s raspravom. Ali u ovom trenutku nemam nikakvih komentara, samo bih htio reći da sam zabrinut što se tiče tog postupka jer je to vrlo važno izvješće. Hvala. Želite li možda reći nešto sada na kraju rasprave ili da zaključimo s ovom točkom na dnevnom redu? Dobro, u redu, hvala vam. Onda dakle iščekujemo napredak u okviru trijaloga. A sada bih zamoljela tajništvo da na brzinu pripreme panel za sljedeću točku i pričekat ćemo naše paneliste kako bismo nakrenuli na sljedeću točku dnevnog reda. Colleagues, uh, please be patient. We have... Dragi kolega, molim vas budite strpljivi, moramo malo pričekati da se okupe svi govornici. So, once more, we, we start the next point. U redu, dakle, možemo krenuti na sljedeću točku dnevnog reda popodne. To je u suradnji sa relevantnim bilateralnim izaslanstvima, dakle izaslanstvo za parlamentarnu suradnju između Europske unije i Armenije, Azerbajdžana, te parlamentarnog odbora za priživanje između Europske unije i Gruzije. I čast mi je pozdraviti uvažene govornike i paneliste današnjeg sastanka. Opravo s moje s lijeve strane sjedi gospodin Lawrence Meredith koji je direktor iz glavne uprave NIR, nadležan za istočno susjedstvo. Zatim je tu s nama gospodin Dirk Lawrence zamjenik načelnika odjela uprave za istočno partnerstvo, nadležan za bilateralne odnose, isto tako nadležan za Europu i Srednju Aziju u okviru Europske službe za vanjsko djelovanje. Zatim jedna gospođa među panelistima vam je već poznata, to je gospođa Amanda Paul. Ona je više politička analitičarka iz Europskog centra za politike. I na kraju, ali naravno ne i najmanje važan, je e, također gospodin kojeg znate, gospodin Rakli Kiđe, on je viši potpredsjednik Gruzijskog instituta za strateške studije. A bio je prije diplomat Gruzije u ranijoj karijeri. Tema je sigurnosna situacija na Južnom Kavkazu. Naročito se želimo usredotočiti na općenitu situaciju, sigurnosnu situaciju u Gruziji. Iz toga bez nekog odgađanja bih rado dala riječ direktoru Mereditu i zatim gospodinu Dirku Lorencu. Izvolite, imate riječ. Hvala vam. Hvala vam, gospođo predsjednice, ispričavam se na kašnjenju od nekoliko minuta. Vrlo mi je drago što sam ovdje. Govoriti mogu na ovu temu vezanu s koju sam doista strastven i dopustite mi da krenem s time što ću vam malo reći neke osnovne informacije. Naime, kad je visoka povjerenica i e, predstavnica Europske komisije i povjerenik Han e, su oni pokrenuli inicijativu vezanu s tim, onda sam ja imao tu čast pripremiti to i jedan od važnih razloga zbog kojih su oni smatrali da trebamo ponovno promotriti našu politiku susjedstva je bio taj što je došlo do velikih promjena i do velikog razvoja. Partnerske države, ali i države članice Europske unije su htjele da se više bavimo sigurnosnim pitanjima. Što se tiče Europske unije, i to je bilo vrlo neobično da je to bio prvi dokument e, o vanjskim politikama za koje smo proveli opsežne javne konzultacije, uključujući s ovim domom, ali su tako i sa partnerima, sa državama članicama i sa većim trustovima e, mozgova. I to je nadalje naglasilo koliko je to važno da imamo jednu revidiranu politiku i da tu ojačamo taj aspekt sigurnosti i da dopustimo partnerskim državama da postanu otpornije prema izazovima s kojima su suočeni. Zatim smo nadograđivali na taj politički cilj, te smo 2015. godine od revizije e NPA iz studenog napona radila. Nam da smo imali i sada upravo prošlog studenog eh, sastanka na visokoj razini o tome, gdje su se svi složili oko toga da imamo nekoliko ključnih prioriteta. Jedno od tih prioriteta je pitanje upravljanja i sigurnosti i to smo onda pretvorili u 20 ciljeva koje želimo ostvariti do 2020. godine. To je program kojeg podržavaju država članica, ali isto tako i partnerske države. To je takozvanih ostvarivih e, ciljeva 12. I siguran sam da će kolege iz SVD još detaljnije govoriti o tome. U istočnom partnerstvu imamo mnogobrojne sukobe, to je jasno, u pet od osam država i ovdje ćemo se sada usatočiti prije svega na Južni Kapkaz i na Gruziju, zapravo je ranije ove godine SVD organizirao vrlo važan seminar vezano uz sukobe sa nekoliko vanjskih sučnjaka. Isto tako ćemo imati još i nekoliko seminara o tome i svačamo da je vrlo važno da svi imamo e, isto mišljenje o tome, idemo iste informacije i da unutar institucija čujemo i mišljenja e, vanjskih stručnjaka, jer su to izuzetno politički osjetljiva pitanja, te ih treba tretirati sa velikom osjetljivošću i sa jako dobrim razumijevanjem. Rekao bih da u bilateralnim odnosima Gruzije s Europskom unijom su oni se posebice snažno založili upravo za taj aspekt sigurnosti i rekli su da treba postati sigurnosni dijalog na visokoj razini između Europske unije i Gruzije. Mi smatramo da je to izuzetna inicijativa i predsjednik vlage i visoka predsjednica su to prije otprilike 18 mjeseci dogovorili, te se s njima već krenulo. To je najviši bilateralni forum unutar kojeg raspravljamo svim sigurnosnim prijetnjama, ne govorimo tu samo o sukobima. I ja sam osobno angažiran zajedno sa SVD-om, ali zajedno sa novim visokim predstavnikom Europske unije za to područje da radimo na proračunu. Tu imamo bilateralni i regionalni proračun za to. Ispričavam se što govorimo o tim tehničkim detaljima, ali to je vrlo važno zato što u bilateralnim proračunima moramo sa vladama dogovoriti oko toga, a što se tiče regionalnog proračuna tu imamo nešto malo možda lakši pristup koji je dosta važan kada se radi o tome kako se podrška strukturira točno. Dakle, vrlo kratko bih htio govoriti o dvijema temama. Kao prvo, naša podrška u okviru sukoba treba se koncentrirati na institucije, tu prije svega trebaju raditi e, Europska služba za djelovanje, visoka predstavnica, to je dakle ta politička razina, ali isto tako trebamo imati e, dovoljne i fleksibilne metode za pružanje podrške. Ja sam to doživio i nekim drugim regijama, primjerice na području Zapadnog Balkana. Da, dakle, ako u jednoj fazi pregovora posredništva imamo raspoloživa finanska sredstva, da to može promijeniti dinamiku razgovora i ako tek dođemo do tog procesa već i onda tek razmišljamo o novcu da onda možda nismo toliko učinkoviti. Ali to znači da institucije ovaj dom moraju razmišljati na fleksibilni način i na to kako upravljamo sa mehanizmima financiranja. A i vrsta podrške koju želite pružiti može biti vrlo različita. Dakle, možda bismo se mogli stočiti na obrazovni sustav, zdravstveni sustav, osim ovog aspekta i sigurnosti. Javljaju se i druge teme, poput primjerice neke epidemije bolesti koje pogađaju određene žitarice, zatim registracijske pločice. To sve može biti važno za razvoj regije, ali je to nešto što mi prije krize nikad ne bismo recimo mogli vidjeti da nam, će nam biti potrebna financijska sredstva za takvu vrstu podrške i to je važno da dakle, imamo tu fleksibilnost što se tiče pružanja podrške. Ne želim predugo govoriti, ali mislim da u programiranju moramo biti osjetljivi upravo na te sukobe sve tri države Južnog Kavkaza imaju velikog interesa u tome i svaki novac koji svaka od te tri vlade troši na sigurnost i obranu je novac koji se ne može koristiti u druge svrhe za zdravstvo i za obrazovanje i stoga trebamo sagledati tu proračunsku stranu za to. Oni imaju dosta strog proračunski okvir za to. Trebamo dakle biti osjetljivi na to pitanje sukoba a na sastanku na visokoj razini se govorilo o jednoj promjeni što se tiče onih zamrznutih produljenih e, sukoba. E, po našem mišljenju ti sukobi nisu zamrznuti, ali jesu produljeni i dobro je da smo evo se sada složili oko toga da ćemo govoriti o neriješenim sukobima jer vidimo da je problem tih sukoba upravo u tome što se oni ne rješavaju. Vrlo kratko, ako mi dopustite, o sigurnosti u širem kontekstu, dakle ne samo ono što se tiče, što se tiče sukoba. Tu je došlo do nekoliko promjena u regiji, vi ste tražili od nas da se prije svega točimo na Gruziju. Imamo dijalog o liberalizaciji viznog e, režima koji je vrlo važan za gruzijske građane. Oni su preuzeli nekoliko važnih obaveza koji se tiče nekih sigurnosnih pitanja, prije svega što se tiče organiziranog kriminala, trgovine drogom, da je to nešto s čime se trebaju jače obračunati i vrlo je važno da surađujemo sa vladom kada se radi o tome da oni trebaju dakle, postići ta mjerila, to je ono na čemu trenutno rade, i da im pružimo podršku u tome. I na kraju s moje strane imamo tu i digitalnu konferenciju koje se planira. Tu bih spomenuo kibernetički kriminal i dezinformiranje. To je važno ne samo za Gruziju, već za sve države u toj regiji. Mi radimo sa SVD-om, posebice sa Stratcomom na svim tim aspektima kako na tome da Europska unija na pozitivan način oblikuje svoju poruku tim državama, tako i na tome da se na praktičan način obračunamo sa kibernetičkim kriminalom. I evo ovdje ću se onda zaustaviti. Hvala vam direktore. Sada bih riječ dala gospodinu Dirk Lorencu iz SVD-a. Hvala vam gospođo predsjednice. Budući da je Lawrence Meredith nam već dao vrlo dobar pregled e, konteksta i političkog okvira, onda ako mi dopustite ću ja odmah krenuti u sigurnosnu situaciju u Gruziji, a to je ono što je naglasak našeg današnjeg sastanka. Sveukupna sigurnosna situacija u Gruziji je i dalje dosta mirna, dosta stabilna, ali istovremeno je i dosta krhka. Situacija u onom obliku u kojem je postojala nakon onih neprijateljstava iz 2008. godine sada se s godinama razvilo to u jedan produljeni sukup, ali nadamo se u, jedan sukob koji se također može riješiti. Dakle, sigurnosna situacija nije toliko akutna, ali sama situacija sukoba je sada zbog određene dinamike sve prisutnija svugdje. Odnosi između Gruzije i Ruske federacije su se poboljšali u određenom određenoj mjeri. Imamo turizam, promet, trgovinu, to su područja gdje ne vladali baš sukobi i gdje je u prva tri mjeseče 2017. godine došlo do važnog napretka ali taj napredak se nije prelio na sigurnosni aspekt. Službeni diplomatski odnosi između Gruzije i Ruske federacije nisu ponovno uspostavljeni, a uvjet je za to da se e, Ruska federacija pozove na to da ne prizna više odmetnute regije i da povuče svoje jedinice koje su tamo stacionirane. To je dakle ono što traži gruzijska strana. Ruska federacija je pojačala svoju kontrolu na, na području Abhazije i Južne Osetije i tu koriste otvorene i tajna, otvorena i tajna sredstva, vojna, politička, gospodarska sredstva, obrazovna sredstva, te isto tako provode informacije u kibernetičkoj sferi i to je nešto što je i direktor Meredith naglasio. Kao rezultat toga imamo dakle tu distancu između odmetnutih regija i teritorija pod kontrolom e, Tbilisija koja je sve veća. Transformacija ili rješenje sukoba je dakle nešto što je malo vjerojatno srednjoročno ili dugoročno. Vidimo da se pojavila nova faza, i da je ona krenula 2017. godine. Tu vidimo da su se zatvorili nekoliko službenih e, graničnih prijelaza, da imamo više patroliranja, da imamo više ograničenja što se tiče dokumenata i prijelaska granice i e, strože kazne za, one koji koriste e, nezakonite granične prijelaze. Dakle, administrativna granična linija je kao rezultat toga postala manje propusna. Još više se ograničava sloboda kretanja lokalnog stanovništva i u tom kontekstu naravno da moramo riješiti i to pitanje misije EUTM, eutm u Gruziji, dakle to je naše prisustvo u Gruziji, to je promatračka misija i oni u potpunosti provode svoj mandat, barem na području koji je pod kontrolom glavnog grada Tbilisa, ali nažalost nemaju nikakav pristup odmetnutim regijama, te sukladno tome ne mogu provjeriti pridržavaju li se na tim regijama sporazume iz 2008. godine te e, onih drugih smjernica koje smo isto tako te godine usvojili dakle na drugoj strani administrativne granične linije. Imamo posebnog predstavnika Europske unije koji je vrlo važna osoba kao posrednik e, strana u tom sukobu i on su predsjeda isto tako i e, ženevske međunarodne rasprave. Mi smatramo da se suštinski može promijeniti dinamika sukoba samo ako dođe do političkih promjena i ako se nadalje odvijaju demokratski gospodarski e, razvojni procesi, te ako se između Tbilisa i e, drugih glavnih gradova odmetnih regija poveća povjerenje. Zatim isto tako suradnja sa drugim europskim e, dionicama u okviru integriranog pristupa i suradnja sa drugim međunarodnim partnerima je također nešto potrebno. Istodobno sama Gruzija ima ključnu ulogu, te je vrlo važno da i dalje snažno se zalaže za to da dođe do transformacije i rješavanja tog sukoba. A to treba značiti da treba postojati i koordinirana nacionalna strategija angažmana i kontakata, što treba biti popraćeno i e, strateškom e, komunikacijom sa gruzijskim stanovništvom i u tom kontekstu smo čvrsto uvjereni da nedavni paket inicijativa koje je usvojila gruzijska vlada predstavljaju tu jedan obećavajući korak u tom smjeru. E, sa tim mjerama e, stanovništvo koje živi s obje strane administrativne granične linije može olakšati im život tako što će se olakšati tegovina, obrazovanje i mobilnost. I te preporuke su u skladu sa političkim mjerama Europske unije vezano uz kontakte sa odmetnutim regijama Gruzije. Mi podržavamo inicijative s kojima se pokušavaju povezati te dvije strane i gdje se pokušavaju s time svladati i humanitarni izazovi. Prije nego što zaključim, dopustim da kažem nekoliko riječi kratko i o gruzijskom doprinosu, zajedničkoj sigurnosnoj obrambenoj politici i općenito kako izgleda suradnja po pitanju sigurnosti između Europske i Gruzije. Gruzija je s vremenom pokazala sve veći interes za suradnju s Europskom unijom što se tiče sigurnosti i obrane. Gruzija trenutno doprinosi dvijema misijama EUTM RCA-u. Imamo 35 tu vojnih trupa, a isto tako sudjeluje i u Maliju sa jednim oficirom od siječnja 2016. godine. Osim toga e, imamo kontakt između osoblja, imamo i mogućnosti obuke i to je isto tako sastavni dio te suradnje između Europske unije u okviru e, ZSOP-a. Imamo na kraju jedan novi alat, a to je neslužbeni strateški dijalog o sigurnosti. Prvi je odružan u Tbilisu u listopadu 2017. godine. Tom prilikom je Gruzija rekla da ju zanima povećati sigurnosnu suradnju s Europskom unijom. Posebice u smislu izgradnje kapaciteta, kada se radi o civilnoj zaštiti, o e, odgovoru na krizne situacije vezano i uz nedavne šumske požare, e, kada se radi o e, kontroli granice i policiji. Dakle, mislim da imamo mnogo područja ne možemo surađivati sa Gruzijom, postoje te inicijative, postoje neke ideje kako da se ta suradnja nadalje razvije. Neću sada govoriti o Armeniji i o Azerbajdžanu, ali naravno da ću biti u potpunosti otvoren za bilo kakva vaša pitanja i pokušat ću govoriti na njih e, koliko najbolje znam. Hvala. Hvala lijepa gospodine Lorenz. A sada imamo nastavak e, naših eminentni stručnjaci će govoriti. Prvo gospođa Amanda Pol. Hvala lijepo, hvala na pozivu. I e, meni je to velika čast i užitak što mogu ovdje govoriti. Pogotovo što mi je Gruzija jedna od najdražih tema kojom se najviše bavim. E, Gruzija inače nije tako... mogla je, situacija bi mogla biti i puno gore u Gruziji nego što je. Jer kad pogledamo da je Gruzija na mjestu država Zapadnog Balkana već bi bila vjerojatno u NATO i na putu puno bliže Europi. Ali mm, općenito taj regija u kojoj se nalazi, naime Južni Kavkaz je jedna od najmilitariziranijih regija na svijetu. Ja ću govoriti u deset točaka i obećajem da će biti vrlo kratka jer znamo da imamo malo vremena i ja spričavam se što se neke stvari preklapaju s onim što smo već čuli. Dakle, prva točka je ruska okupacija. Ne smijemo zaboraviti da je 20% i dalje okupirano, dakle pod ruskom okupacijom i to ostaje i dalje najveći problem sigurnosti za državu i stabilnost države. od kad su završili svoj rod sa Gruzijom, Rusija je pojačala u Abhaziji i Južnoj Osetiji svoju vojnu prisutnost zapravo su obje te regije postale u cijelosti ovisne o Rusiji, tako da Rusija njih kompletno kontrolira. Tisuće ruskih vojnika su tamo stacionirane u Južnoj Osetiji i u Abhaziji kao što se nalazi čitav niz drugih vojnih instalacija i objekata ruskih tamo baze i svega. To su vrlo korisne baze i opće taj raspored njihovih snaga tamo pozicioniranje je vrlo, vrlo korisna za Rusiju jer to je kontinuirana prijetnja da stvore nestabilnost u toj regiji koja bi se opet i na Europu odrazila jasno a zatim drže sve ostale u napetosti. Druga točka to su ogromne vojne vježbe koje Rusija izvodi Prema novom izvještaju Gruzijskog državnog sigurnosne službe. 2017. je Rusija izvela više od stotinu ilegalnih vojnih vježbi u okupiranom teritoriju. Jedna od posljednjih je bila 19. ožujka kad su ruske snage e, provele ogromne vježbe koje su uključile i područje Krima kojeg je Rusija isto tako okupirala kao i Abhazija. 8000 vojnika i ogromne količine oružja, teškog naoružanja je sudjelovalo i bilo angažirano u tim vježbama. Naravno to ugrožava ne samo Gruziju nego i čitavu regiju Južnog Kavkaza. Mislim, sigurnost cijele te regije ovisi upravo o tome, jer osim toga mi govorimo i daljnjim posljedicama, tu idu željezničke pruge, zatim vrlo važni naftovodi i plinovodi, koji su svi dakle tu ugroženi. Prema tome, Rusija je u cijelosti iskorištava tu stratešku poziciju što sjedi tamo s tako jakim snagama. E, zatim, ruske snage su e, do 2008. već e, kada su počele otvorene neprijateljstva bile tamo se nagomilavale i, i pripremale zapravo za taj izbijanje sukoba. A s obzirom na pitanje kakve su posljedice ovog neimplementiranja svih ugovora koji su se nakon oružanih sukoba sklopili između centralne vlade u Gruzijske i Rusije, i s obzirom na status ova dva okupirana teritorija za koje Gruzija i dalje ne, priznaje da su se kompletno odmetnuli, nikakva nije bila implementacija tih sporazuma. Vi ste vjerojatno svi već čuli kako je Patanašvili recimo 23. veljače umro u zatvoru, a pod potpuno nejasnim uvjetima i koje su bile posljedice toga, a to je mislim bio jedan gruzijski aktivist koji je stradao u, i kojeg su ruske snage pokupile na okupiranim teritorijima. Međutim, ni tu nije bilo nikakvih e, posljedica. Zatim točka šesti je hibridni rat koji se vodi i koji predstavlja poprilično sigurnosnu prijetnju, ali ništa nije novo za Gruziju, jer Gruzija se suočavala s tom prijetnjom već godinama puno duže nego što se to pojavilo na dnevnom redu Evropske unije. Oni znaju šta je to hibridni rat i propagandni rat pogotovo. Zatim sedma stvar, a to je Crno more i pitanje militarizacije jake Crnog mora i te regije. Naime, Gruzija je isto tako jedna velika zemlja koja leži, ima veliki dio obale Crnog mora i naravno da su intenzivirale se tu sve napetosti od kad je Rusija anektirala natrag Krim i tamo stavila svoje jake baze. I znamo da Rusija ima dakle na Krimu bazije, imala je jake baze u Siriji, još uvijek ih ima ponovno naravno jer surađuje s tim režimom, ima ih u Abhaziji i zato mm, ima i okolo recimo znamo da je i na Gorno Gornji Karabah isto tako jedna velika prijetnja za sigurnost Gruzije i koja bi mogla isto tamo se razviti jer tamo napetosti koje stalno tinjaju su sad počele kao što smo vidjeli ponovno eskalirati i to bi moglo završiti u jednom novom ratu što ne bi imalo strašne posljedice samo po Armeniju i Azerbejdžan nego i ostale zemlje u regiji a posebno recimo na E, Gruziju. Osim toga bi mogla uništiti kompletnu vrlo važnu infrastrukturu tamo, jer napokon tamo prolaze svi ovi pipelineovi, ostali vodovi do Kazahstana i ostalih vrlo važnih zemalja za izvoz e, energenata, tako da je to e, kao što znamo jedan kontinuirani inače spor koji traje između armenske manjine u Azerbejdžanu, ali ugrožava sve. Zatim, sljedeća točka su ekonomski i gospodarski izazovi, naravno. Dugotrajni ekonomski rast bi bio jako važan za nacionalnu sigurnost i da se napokon ostvori e, jedna neovisna gruzijska vlada, a i da postane Gruzija generalno jedna otporna država. Prema tome mislimo da je taj jedan pozitivni zamašaj se pojavio, ali treba još više činiti kroz e, približavanje Europskoj uniji. No, tu treba još puno, puno toga učiniti, puno pomoć da postanu konkurentni, učiniti puno na njihovom gospodarskom rastu jer da se smanje ta nezaposlenost jer smanjenje nezaposlenosti bi dovelo i do smanjenja socijalnih tenzija a to ime bi se povećala jasna i sigurnost. I samo na kraju još jedna točka, a to je, su dugoročni integracijski procesi približavanje Europskoj uniji. Mislimo da su ti procesi jako bitni za Gruziju jer ovaj e, sporazum s Europskom unijom o stabilizaciji i pridruživanju je vrlo, vrlo bitan jer to im daje jedan fiksni put za budućnost i motivira ujedno i daje jednu perspektivu. Iako moram na kraju reći da mislim kako se čini da je tu došlo do malog diplomatskog da kažemo za, zastajanja i mislimo da bi se ovaj status quo trebao koji sad postoji uz malo kreativnosti pomaknuti kako bi se nastavilo njihovo približavanje euroatlantskim integracijama. I zatim Gruzija i NATO. To je vrlo bitan, vrlo bitan odnos i nikad nisu bili bliži nego sad. Gruzija ispunja nato standarde Međutim, e, MAP, odnosno akcijski plan za članstvo u NATO je dalje nešto što je njima dosta nedohvatljivo. Mi se sad nadamo da bi to moglo ipak ovog ljeta se nešto pomaknuti i dogoditi u srpnju i da bi se ti odnosi mogli još više unaprijediti. na kraju za mene se čini da su vrlo važni koraci da se potiče i jača regionalna suradnja kako bi se upravo sigurnost popravila kroz e, jačanje njihove otpornosti, kao i što treba ojačati i podupriti ekonomske veze, jer vidite, e, Gruzija je prilično bliska gospodarski, ekonomski gledano, trgovinski gledano sa Kinom, a i sa Turskom imaju dobre odnose. Nova inicijativa gruzijske vlade je isto krenula glede ovih odvojenih teritorija, ovih okupiranih teritorija koji se zovu još nositi Abhazija, koja je isto vrlo zanimljiva. Hvala sada zadnji je Irakli Porkizer, potpredsjednik Gruzijskog instituta za strateške studije. Ja vam želim na početku zahvaliti na pozivu. E, ja, predavnom je prava herkulska zadaća tolikih razmjera da govorimo o nečemu gdje je već zapravo najvažnije kazano. No ja ću možda samo neke činjenice iznijeti i možda pokazati neke naše procjene, analize koje bi objasnile dakle, zaključke zašto Rusija čini ono što čini. Da počnemo dakle sa sigurnosnim stanjem na terenu. Rusija ima otprilike 5000 vojnika u svakom od ova dva okupirana teritorija. I tu vali, valja napomenuti da su te jedinice, te stra, snage zapravo inkorporirali u svoju diviziju koja stoji uz južne granice Rusije i to na taj način su sve to vrlo sve su to modernizirali i modernizirali su, naprijedili zapovjedni lanac, što govori o tome da su recimo puno poboljšane komunikacije među njima i unutar tih teritorija. Osim toga imaju takozvane FSS granične službe koje graničare koje Rusija koristi i u drugim područjima na drugim granicama svojim. Njihov broj je otprilike 15.000, dakle ukupno imamo oko 13.000 tisuća ruskih vojnika i ruskih pripadnika, općenito pripadnika ruskih vojnika koji se nalaze tu na terenu u svakoj od ovih okupiranih teritorija. što se tiče razvoja infrastrukture na terenu, tu su izgradili baze koje, kao što sam rekao, su se, dakle, one stare instalacije, objekte vojne su kontinuirno napređivali i puno tog novog dogradili. Dakle, ruska prisutnost nije sad tamo samo da se pokaže i demonstrira sila i moć unutar same Gruzije, ne. Nego kad pogledate kvalitet i vrstu opreme koje su tamo navukli, to ide puno dalje, dakle oni projeciraju, demonstriraju silu i snagu puno šire od Gruzije, za čitavu južnokavkasku regiju pa i šire. Imaju taktičke raketne sustave i čitav niz drugih vrlo visoko sofisticiranih sustava osim toga, imaju ogromne e, recimo i tehničke, tehnička pomagala i opremu za izviđanje i obavještajne djelatnosti, počevši od posebnih helikoptera i druge opreme radarske ili recimo e, svega što u to spada. Zatim, već smo ovdje čuli koliko su vojnih vježbi u tim područjima proveli i stalno provode i to je jedna kontinuirana njihova djelatnost zadnjih godina. 2018. nije tu nikakav izuzetak, oni su tako nastavili. Zatim, moramo govoriti i o uhićenjima. 2017. smo imali više od 700. Ove godine smo imali već 13 velikih e, valova uhićenja u oba područja koja su pod okupacijom i to je naravno veliki problem za lokalno gruzijsko stanovništvo, ali i za vladu. Osim toga bih to povezao sa slučajem Trezorija i Našvilije, jer kao što znamo Tatoš Našvili je bio državljanin Gruzije koji je de facto bio otet prije mjesec i pol dana na području okupiranog teritorija i nakon deset dana su ga našli mrtvog. Problem je bio u tome što što Rusi nisu predali tijelo. I sad se kaže da su nisu predali tijelo jer su pokušali sakriti tragove mučenja jer su ga mučili ožiljke sakriti i ostalo što se vidjelo na Tatanašvilijevom tijelu i dakle njegovo tijelo je onda na kraju predano mjesec i više dana nakon što je de facto zadržan, otet, zatvoren i de facto je umro. To su činjenice na terenu, a isto tako znamo da je i otrozorija ubijen. To se isto dogodilo uz liniju razdvajanja, dakle uz liniju razdvajanja od okupiranog teritorija Abhazije i nije bilo zapravo nikakvih obrazloženja za to zašto su ti ljudi uhićeni. Nije postojalo zapravo nikakvog objašnjenja ni nikakvih službenih optužbi. Situacija je sve gora i sve teža u tim regijama. Naravno, mi smo već govorili o tome šta rade recimo o takozvane E, ambasade na, terenu koje izdaju takozvane legalne putovnice stanovništvu koje su onda ruske, a i jezik, to je isto taj važan element. I škola, obrazovanje u tim teritorijima, Oseti i Abhaziji. Dakle, tamo je ruski se forsira. I taj problem je u vezi sa takozvanim zapravo uklanjanjem kompletno gruzijskog jezika kao službenog jezika ili jezika na kojem se daju upute službeni dokumenti ili se bilo šta radi. I to je počelo 2013. već, oni korak po korak miču i uklanjaju gruzijski i u školama. I došli su do toga da su ga uklonili iz, e, od prvog do svih, sve, sve ove razrede iznad. Prema tome, u ovim godinama pred nama će svi gruzici tamo u tim okupiranim teritorijima kompletno učiti sve na ruskom i neće imati nikakvu priliku učiti gruzijski ili govoriti gruzijski nigdje. Dakle, kompletna rusifikacija. I Rusija tu strašno puno investira na svim razinama i kroz profesore, nastavnike, instruktore, ali i kroz različite nevladine organizacije preko civilnog sektora, dakle na svim razinima. E, tu već dosta dugo Rusija u to investira i to provodi, tu politiku. Drugi problem je ova serija nepredviđenih događaja koji se događaju gotovo svakodnevno. I pokazuju šta se sve događa uz linije razdvajanja, odnosno na okupiranom teritoriju. Zašto Rusija to čini? Kao što smo rekli, mi svi znamo da je situacija i dalje vrlo krhka, jer e, Rusija je sve tamo rasporedila kako treba na mjesto i vojnu snagu i svoje savjetnike i civilne organizacije i naseljavanje sve. E sad imamo dakle blizina tog okruga Ahagorija recimo isto zanimljivo tu spada okrupiran teritorij glavnim ključnim cestama i, i prometnicama koje su vrlo bitne za svakodnevni život i kao žile kucavice za cijelu Gruziju isto zanimljivo. E, Gruzija se nastavila razvijati kako je mogla, ali tu je jako fali ta poveznica. A za Rusiju je to bitno jer oni to ima na taj način vode ovaj atipični hibridni isto svoj rati protiv Gruzije, ugrožavaju je dalje i to traje već od 2008. Ali trebalo bi se sad fokusirati kako se Rusija dalje koncentrira dalje na ove svoje aktivnosti na terenu to obilježeno sa četiri vrste aktivnosti. Naime, oni kontinuirano nastavljaju e, držati situaciju između rata i mira. Nikad nije potpuno, ne, ne ide se baš nužno stalno u otvorene sukobe oružane, ali situacija nikad nije mirna, napetosti traju. Mi smo puno govorili o i prije o tom stanju, a to se onda odražava i na državne i nedržavne aktere. I to djeluje na cijelu regiju, sve do Ukrajine. Zatim, imamo problem sa ratom informacija i propagandnim dezinformacijama i svim ostalim. Jer Rusija ima jako, jako puno obavještajnih e, svojih e, aduta, jedinica, snaga na terenu raspoređeno i isto tako su infiltrirali medije, odnosno na okupiranim teritorijima su oni pod njihovom kontrolom i na taj način mogu širiti svoju ovu kampanju dezinformacija. Zašto to čini? Mislim da su to tri glavna cilja. Rusija želi unilateralni status quo zadržati na terenu, ali i proširiti ga u regiji. Drugo, žele potkopati bilo kakve prozapadne stajališta ili inklinacije Gruzije, ali i drugih u regiji, jer nije to samo sad pitanje Gruzija, nego da se ne bi i drugi odmetnuli ili previše približili zapadu. Prema tome oni moraju tu, to ne smije biti, e, ne smije postojati alternativa onom što Kremlj želi. I zatim imamo jednu sovjetsku, bivšu staru sovjetsku doktrinu o ograničenom suverenitetu. To je zapravo doktrina koju je Rusija i dalje zadržala i dalje zagovara i nakon što je Sovjetski savez nestao. Dakle, u biti je onim važnim stvarima njeni sateliti koji su se poslije osamostalili i postali kao nezavisne države kao Gruzija ne smije u najbitnijim strateškim pitanjima i najvažnijim područjima imati puni suverenitet nego moraju ostati ovisni o Rusiji. To je dakle ta, ta e, doktrina. Hvala vam i e, hvala što ste spomenuli upravo ovu doktrinu. To je doista ono što se događa i to moramo držati na umu. Ovdje je s nama i, pred, i, član drugog odbora koji sudjeli u organizaciji, zato bih mu dala riječ, evo to je gospodin Karim. Hvala vam lijepa. Ispričavam se što sam stigao nešto kasnije na sastanak Ba, bio sam na jednom drugom sastanku, evo nisam uspio doći na vrijeme, te vam se zbog toga ispričavam. Zahvalio bih panelistima na njihovim izlaganjima. Ja sam imao na umu dati neke uvodne riječi, ali evo sad sam u situaciji da vam zahvaljujem na vašim doprinosima. Što se tiče današnje saslušanja, on dolazi u pravo vrijeme. Kasnije danas ću se naći sa našim sugovornicima iz Gruzijskog parlamenta koji su u posjetu e, parlamentu, dakle ovdje u Briselu. Budite uvjereni da će se mnogo pažnje usmjeriti upravo na sigurnosnu situaciju u Gruziji u regiji Južnog Kavkaza. Izaslanstvo e, parlamenta, dakle za tu regiju, pažljivo prati razvoj situacije, dakle vezano i uz odmetnute pokrajine, okupirane teritorije, uključujući status i prava ljudi koji obitavaju u tim područjima. Načela, politika parlamenta prema tim područjima su poprilično jednostavna. Zalažemo se za gruzijsku suverenost i teritorijalni integritet u skladu sa njenim međunarodno priznatim granicama. To podrazumijeva čvrstu politiku nepriznavanja. Drugo, želimo dati svoj doprinos e, pronalaženju mira, dakle mirnom rješavanju sukoba, to pohoća diplomaciju, pregovore, te rasprave, razgovore, dakle, ženevske skupine. Također imamo promatračke misije, imamo tamo posebnog predstavnika za Južni Kavkaz. Treće, stojimo uz Gruziju, kada je riječ o njezinim nastojanjima da se bore protiv ove ruske kampanje dezinformacijama. To se tiče situacije u okupiranim područjima, Želi se izgraditi međusobno povjerenje, smanjiti napetosti, evo naročito u pograničnim područjima. Naše zaslanstvo je više puta pohvalilo gruzijski pristup, on je pragmatičan, dakle riječ je o odnosu prema stanovnicima u okupiranim teritorijima, to ide, dakle, to, to se tiče dobro postupati prema svim građanima te države i nedavno smo vidjeli prezentaciju gruzijskog parlamenta vezano uz mirovne inicijative, dakle od toga mogu imati koristi svi stanovnici u pograničnim područjima, dakle duže ove administrativne crte, tu je obuhvaćena i mobilnost i obrazovanje, također je to povezano sa programom liberalizacije viznog režima koji smo osmislili imamo dakle odnos vezan uz postupanje na okupiranim teritorijima. Kakva je situacija sa europskim programima na tom području? Pa od ključne važnosti je komunicirati sa predstavnicima civilnog društva na obje strane. Vidimo tu veliki potencijal dakle, sporazuma o pridruživanju kada je riječ o ovim građanima. Imamo nastojanja ruske strane, dakle to je riječ o propagandi, mogućom aneksu, dakle okupiranih područja, to su sve još uvijek vrlo, vrlo živi prisutni izazovi na tom teritoriju. To obuhvaćaju pitanje vojnih vježbi koje ste spomenuli, a tu je nedavna odluka Moskve da postupno integrira tamošnje vojne jedinice u svoje vojne snage. Mi ovdje u parlamentu moramo vidjeti na koji način najbolje odgovoriti na ove prijetnje i tu nudimo svoju solidarnost Gruziji. Također bih htio iskoristiti priliku i još jednom naglasiti da sam objavio izjavu vezanu uz stradavanje gruzijskog građana, dakle Arčeva Tatušnavila, dakle to se dogodilo u veljači ove godine. Panelisti su se danas pozvali na taj slučaj. Jasno mi je da je većina rasprave usmjerena ka sigurnosnoj situaciji u Gruziji, ali htio bih reći nekoliko riječi o sukobu u Nagornu Karabahu. Status quo je neodrživ. U ovom sukobu koji treba 30 godina stradali su i civili i vojnici. Naštetilo se socioekonomskom razvoju čitave regije. Članovi naše, našeg izaslanstva žele izraziti potporu, dakle, u skupini iz Minska koja pokušava pronaći mirno rješenje, te se želi potražiti rješenje koje se temelji na načelima iz 2000 i devete, Dakle, riječ je o ostvarenju mirovnog sporazuma, mirnog rješenja tog e, sukoba. U tom pravcu ide i djelovanje Europske unije, želimo poraditi na gradnji mira i na povećanju povjerenja, dakle duže ove crte razgraničenja. To podrazumijeva i provedbu dakle partnerstva za mirno rješavanje sukoba u tom dijelu svijeta. Želimo da se civilna društva Armenije i Azerbajdžana bolje povežu. Također želimo sve najbolje našem novom posebnom predstavniku za područje Južnog Kavkaza, gospodinu Klaru, i doista pozdravljamo potporu također tamošnjoj našoj mirovnoj misiji Međutim, važno je da vlasti Armenije i Azerbeđana nastave razgovore na najvišoj razini, da se potrude izgraditi mir, obnoviti dijalog. To će stvoriti konstruktivniju atmosferu za moguće buduće pregovore. I podsjetio bih za kraj kolege na preporuke parlamenta sa sredine studenog prošle godine, dakle preporuke upućene Europskoj službi za vanjsko djelovanje, komisiji i vijeću vezano uz, istočno partnerstvo. Tamo smo tražili od ovih institucija da ratificiraju nove sporazume između Europske unije i svih strana, da ono bude, ona bude uvjetovano, dakle mirnim rješavanjem sukoba. Mislim da bi to doista bila sjajna poluga koja bi bila na našoj strani. Sada ulazimo u desetu godišnjicu, dakle, desetu obljetnicu, dakle, pokrajina koje su se odmetnule, proglasile neovisnost. Smatramo da bi trebalo donijeti rezoluciju kojom bi se obilježila ta obljetnica i ja ću kao šef e, izaslanstava dati svoju potporu dakle ovoj inicijativi, dakle tražit ću da se u tom smislu koristi izraz okupirani teritorij. Hvala vam gospodine Karim. Prije nego započnemo raspravu, nekoliko informacija za vas. Za dva tjedna Imat ćemo misiju pododbora SEDE koja će posjetiti Gruziju. Vodit ćemo ne samo običajne političke razgovore u Tbilisiju, već ćemo, se već ćemo posjetiti ovu kontaktnu liniju, dakle, s Abhazijom. Dakle, približit ćemo se tom teritoriju i doista se radujem ovom posjetu. Ja bih u drugom dijelu dakle, našeg razgovora danas zamolila e, naše stručnjake da nam kažu nekoliko riječi o trenutnoj situaciji u Armeniji dakle, vezano uz ove prosvjede kojima smo svjedočili, dakle, doista žive prosvjede civilnog društva u Armeniji, to doista me zanima što vi mislite o tom pitanju. Dajem riječ zastupniku Galeru. Hvala. Hvala svim našim gostima. Mislim da je dobro svako toliko vidjeti kakva je situacija, kakvo je stanje sa Gruzijom. Vidimo da ruska strana da je sve jača, da se da ulazi u infrastrukturu okupiranih teritorija. Posjetili smo i tamošnju misiju, vidjeli smo koliko su blizu te vojne, ta vojna postrojenja. Vidimo ove doline u Južnoj seti tamo su izgrađene i ceste koje su stajale milijune dolara I to može značiti samo jaku vojnu prisutnost. Dakle, to je ono što smo uspjeli vidjeti, a tko zna što se krije dublje u teritoriju. Dakle, tu koristimo i odgovarajuće termine kada opisujemo tu situaciju, dakle borderization, dakle stvaranje novih granica. Smatram zato da treba pozdraviti sve korake koje poduzima gruzijska strana kada je riječ o pomoći stanovnicima u Abhaziji ili u Južnoj Oseti. U Južnoj Oseti navodno nije ostalo toliko mnogo stanovnika, sve više ovih ruskih okupacijskih snaga. I zato bismo sa svoje strane trebali pozdraviti sve ono što Gruzija čini da bi tamošnji stanovnicima pokazala da oni pripadaju Gruziji, dakle zdravstvene usluge, medicinska pomoć, mislim da je to sve pozitivno. Kao što je rekao prethodni govornik, evo bilježavam se ukrovo, deseta godišnjica ovog gruzijsko-ruskog e, sukoba i trebalo bismo objaviti izjavu, već pripremiti nešto za plenarno e, zasjedanje u srpnju, staviti to na dnevni red, o taj zamrznuti sukob i osvrnuti se na njega u ovdašnjoj političkoj sferi. Stručnici su nam danas jako dobro pisali kakva je situacija. Rado bih e, čuo koje su njihove preporuke za gruzijsku stranu, dakle što bi još mogli napraviti, odnosno što ne bi trebali poduzimati u budućnosti. I e, čuti što bi smo mi mogli poduzeti, što bi bilo od koristi, dakle, vezano uz ovu situaciju. i što možemo dakle konkretno učiniti. Zastupnica Mudi. Hvala i hvala svim sudionicima na današnjem sastanku. I ja ću evo, večeras sa kolegom Sađadom Karimom raditi na ovoj parlamentarnoj skupštini koju je malo čas spomenuto, dakle bavit ćemo se ovim pitanjima. Također podržavam ideju ove parlamentarne rezolucije tijekom idućih e, mjeseci. Kao što je već rečeno, priznajemo ono što Gruzija poduzima da bi zadržala dakle ove kontakte među građanima, to su inicijative za mir, primjerice koje su nedavno uspostavljene u tamošnjem parlamentu. Međutim, trebamo vidjeti kako možemo e, podržati taj doista sjajan rad tamošnje vlade. Oni se zalažu za održanje bliskih odnosa u ovom teškom kontekstu. Kao što je predsjednica već e, rekla, mi ćemo uskoro posjetiti Gruziju, prvih početkom petog mjeseca, dakle, tamo ćemo uputiti svoje zaslanstvo. Bilo bi doista dobro čuti vaše komentare o tome kako bismo tamo mogli postignuti maksimalni učinak, dakle, svojim posjetom. Bilo bi dobro čuti neke preporuke Dakle, na koji način postići maksimalnu korist iz našeg posjeta. Potom pitanje vezano uz kibersigurnost. Što bi po vašem mišljenju moglo biti poduzeto s naše strane, dakle, da bismo pomogli Gruziji vezano uz to pitanje. I potom, Lorenzu Mereditu bih uputila pitanje vezano uz fleksibilnost ovako složenim kontekstima raspravljamo primjerice u ovom sjedištu i o budućem višegodišnjem financijskom okviru. Pa me zanima što vi mislite što bi trebalo predvidjeti u tom VFO-u kako bismo podržali ovaj vaš rad u tom dijelu svijeta, kako bismo uspjeli dobiti dakle, ovu veću fleksibilnost instrumenta. I budući da ste evo danas ovdje s nama, bilo bi stvarno bi dobro čuti više riječi o ostavci premijera, dakle u Armeniji, prosvjedi na ulicama, dakle što je ono što se točno događa na terenu, dakle u Armeniji. Hvala. Zastupnik Štetina. Hvala vam. Ja ću govoriti češkim jezikom. Molim vas da uzmete svoje slušalice. Naša rasprava se e, zove, dakle, sigurnosna situacija u Južnom Kavkazu s posebnim naglaskom na Gruziju. Jasno mi je da je deseta, uskoro deseta obljetnica, dakle, okupacije Južne Osetije. Točno to će biti u kolovozu i zato se sada fokusiramo na Gruziju. Međutim, ja bih se nadovezao na ono što upravo rekla kolegica. i htio bih čuti nešto više o situaciji, o situaciji u Armeniji, što je s ostavkom premijera. Dakle, hoće li to naštetiti sveukupnoj situaciji na Južnom Kavkazu? Može li to pogoršati odnose između Armenije i Rusije? Hvala lijepo. Thank you. Hvala. Zastupnica Gomeš. Thank you. Um, thank you for... Hvala vam i hvala što ste organizirali ovu raspravu. Podupirujem ono što su do sad rekli moji kolege. Dakle, trebamo imati izjavu parlamenta vezano za desetogodišnjicu ovog sukoba. I bilo bi dobro čuti to je ono što možemo poduzeti kako bismo dodatno približili Gruziju Čuli smo situaciju, komentare vezane uz organizaciju nedavnih izbora, dakle, odgovornost parlamenta, demokratska odgovornost, pa to, to može napraviti razliku na terenu. Haj, novac bi mogao tu pomoći, dakle, novo djelovanje, novi dijalog, nova interakcija. Treba bi se jačati ova nadzorna uloga parlamenta, tu treba fun funkcionalno pravosuđe i tako dalje. Jasno mi je ono što nam je poručio gospodin Porčkince vezano uz djelovanje Rusije koja želi pokazati svoju potporu Gruziji. Upravo zato da je Gruzija tako važna. Moramo podržati gruzijske građane koji odbijaju ovu rusku agresiju i okupaciju, koji to pokušavaju odoljeti. Michael Galer je spomenuo ovu važnost pružanja medicinske pomoći stanovnicima iz Južne Abhazije. I to su zanimljivi primjeri. Vidjeli smo da primjerice Južni Cipar pruža besplatno školovanje ljudima koji dolaze sa sjeverne strane otoka, dakle okupirane strane i tako primaju dakle, ljude iz okupiranih područja na svoj dio otoka. Vidimo dakle i stratešku važnost ruskog jezika koju nam je istaknuo gospodin Poručki zavezano uz ova pitanja. Pa me zanima ujedno kakva je uloga tamošnje crkve. Pretpostavljam da ona nije naročito pozitivna, pretpostavljam da joj ne parira na istoj razini sekularna retorika Dakle, ja sam solidarna sa gruzijskim naroda kada je riječ o slučajevima kao što su ubojstva ili mučene. Evo, čuli smo što se dogodilo. Ha, na ovaj način Rusija šteti sama sebi, jer to će okrenuti Gruzice protiv njih. Vi ste spomenuli E, interese pojedinih nevladenih organizacija. Ja bih vam mogla reći da tu postoje interese nekih tvrtki, nekih političara koji bi evo zatvorili oči pred ovakvim stvarima. Za mene je to nešto što ne možemo zanemariti. Nije riječ samo o zaustavljanju agresije Rusije. Dakle, to je ono što se događa do sada u Gruziji. Međutim, to ima veze i sa načinom na koji Rusija rješava probleme u Gruziji. I doista ne, mogu ne govoriti o još jednom slučaju, a to je slučaj otmice novinara iz Azerbajdžana, dakle gospodin Avgan Mukarli. On je otet u Gruziji i postojale su naznake da je možda otet uz e, potporu gruzijskih vlasti. Gospodin Afgan Muktali je u intervju izjavio da je doista postojala ta veza, da ona seže dosta visoko, sve do današnjeg premijera, pa i do bivšeg premijera Švilija To bi po mom mišljenju zatražilo barem jednu parlamentarnu istragu i mi podupiremo u tom smislu gruzijski parlament. Dovoljno boriti se protiv Rusije, već i sa ruskim načinom dakle, rješavanja stvari i to bi nam pomoglo da kada se približimo Grusiju i da Rusija nastavi sa svojim demokratskim razvojem. I s tim u vezi bih rado čula od naših gostiju stručnjaka, dakle nekoliko riječi o Armeniji i o Azerbajdžanu. Ne možemo previdjeti činjenicu da su, da smo dobili e, izvješća u kojima azerbađanska vlast e, pokušava dakle utjecati na izbore, u pitanju su vrlo ozbiljni slučajevi korupcije, a imamo ishode vlastitih istraga, primjerice vezano uz Maltu, koliko je e, dakle Azerbajdžan također uplaćen u slučajeve pranja novca na tom otoku, odnosno sa ubojstvom e, dakle, gospođe Dafne Karuane Galicije na tom otoku. Hvala. Ok. that it was the last... Uh, u redu, hvala. To su bile zadnje primjedbe u okviru ove rasprave i stoga bih sada ljubazno zamolila paneliste da odgovore na te izjave ili na ta pitanja koje smo čuli Krenut ćemo sa gospodinom Ereditom, direktorom. Mislim da svatko od vas, eh, dame gospodin, ima otprilike šest minuta za odgovore. Dakle, izvolite, gospodine Meredite. <clears throat> Hvala vam gospođo predsjednice, i hvala i svima na tim eh, vrlo dobrim komentarima i pitanjima. Dosta toga ste rekli, teško je malo to sve obraditi u šest minuta, ali vrlo mi je drago što smo lijeve strane tu imamo predstavnike SVD-a koji će zasigurno se osvrnuti na one političke točke te aspekte koje ja možda neću uspjeti pokriti u e, svojih šest minuta, posebice što se tiče ove armenijske strane. Mislim da je logičnije da to spomene SVD, naravno da usko surađujemo, ali prepustit ću im to kao zadaću. A ja sam se zadočio na Gruziju zato što e, sam to napravio jer je takav bio naslov našeg sastanka. E, bilo bi vrlo ambiciozno govoriti općenito o celoj temi na Gornu Karabaha, za to bi nam trebao jedan dodatni sastanak. Ključna tema u svemu tome vezano s to koji je najbolji aspekt, kako je najbolje postupiti što se tiče misija i druga, barem kad se radi o onome što mi pokušavamo s naše strane učiniti, je to da, to ste spomenuli posebice vezano s gruzijske vlasti, da dakle svi oni koji pokušavaju izgraditi ozračje dijaloga i konstruktivnog angažmana da oni zaslužuju našu najveću pažnju jer svi znamo iz drugih iskustava, iz drugih sukopa da tu uvijek postoje drugi koji imaju oštru retoriku što se zatim održava i na stanovništvo i stvaranje toga apetita za promjenom, za angažmanom. Mislim da je to najvažniji zapravo aspekt, ako mogu tako reći. Sve ono što mi pokušavamo učiniti kao komisija u smislu financijske podrške e, je vezano uz to kako za dinamika sukoba. Imamo dakle EUMM, e, ponašanje strane Ruske federacije, ponašanje SVD-a i tako dalje. Mnogo smo govorili o sigurnosti, i govornici su se dosta usatočili na tvrdu sigurnost, ali spomenut je i gospodarski i sociološki razvoj, ali se tu radi o stavu ljudi i o toj želji da dođu do promjene i da stupe u kontakt e, svi građani Gruzije međusobno, ako mogu to tako reći. S naše europske strane je to e, konstantan proces da budemo usklađeni. Imamo i unutar institucija niz različitih dionika koji se s time bave i stoga je važno da imamo i ovu ovakvu priliku i još jednom vam zahvaljujem na pozivu. Vrlo je važno da imamo priliku razmjenjivati gledišta oko toga što možemo napraviti budući da se stvari e, brzo mijenjaju. Ja osobno ne govorim o zamrznutim sukobima jer mislim da to e, nije dobar naziv niti za jedan sukob u toj regiji. Ja ne vidim kako bi prema ovim nedavnim događajima mogli te sukobe nazvati zamrznutim i stoga ću govoriti o neriješenim e, sukobima, to je jezik sa sastanka na vrhu i to nam daje neku nadu za promjenom. Bilo da se radi o ovom financijskom okviru ili o budućem financijskom okviru, tu se moram pažljivo izraziti, mislim da je bitno da se držimo određenih načela. I ja se zalažem za to da u bilo kojoj situaciji sukobe moramo e, brzo djelovati i da nam je potrebna određena fleksibilnost vezana uz to koja će se točno intervencija financirati. Ja svačam da je to izazov za proračunska tijela, ali to je ono to što me od ključne važnosti kada se radi o ustupanju podrške u procesu posredovanja. E, primjerice, ja sam prije nekog godina radio na dijalogu između Beograda i Prištine, kada je taj dijalog uspostavljen, da nismo imali to razumijevanje s obje strane i tu snažnu podršku da se krene s takvim procesom, onda bismo bili mnogo manje uspješni. I skromno, naravno, da učimo te zaključke i te lekcije, jer svi sukupi su drugačiji i moramo nadograđivati naše iskustva i na temelju drugih sukoba kako bismo mogli što učinkovitije koristiti instrumente koje imamo. Ono što mislim da sam ja uspio postići što se tiče instrumenta europskog susjedstva i glavne uprave NIR je to da imamo dugoročni angažman, e, suradnja e, oko sigurnosnih aspekata i tu sa gruzijskom vladom je bilateralan način već e, raspravljamo doista o tom proračunu to je vrlo važno kada imate dijalog o sigurnosti, ali jedan izazov nam je to da se sigurnost svača u vrlo ograničenom smislu a u situaciji sukobe morate moći intervenirati u različitim područjima, to može biti zdravstvo, možda poljoprivreda, obrazovanje, najčešće sve od ovoga navedeno i tu se vrlo brzo trebaju mobilizirati finanska sredstva, primjerice Eh, instrumente za doprinos miru eh, i eh, stabilnosti je ključne važnosti tu. A jedan jedna od tema na koju bi se ustočio evo upravo to. I još 20 sekundi, ako mi dopustite kibernetička sigurnost, to je doista ključno i siguran sam da će to biti i sasvim dio ovog paketa kojeg trenutno prijavim kao što sam naveo. I zatim strateško komuniciranje. Mi podržavamo gruzijsku vladu, to ćemo nastaviti činiti i to je isto tako od ključnog značaja. Evo, imao bih još toga za reći, ali hvala vam. Hvala vam, gospodine Lorence Hvala vam sada, gospodine Lorence Hvala zastupnicima na čitavom nizu pitanja. Doista izazov unutar šest minuta barem djelomično odgovoriti na njih. Počet ću sa Armenijom, zato što to još trenutno nismo pokrili. Bio sam u Armeniji do rujna prošle godine i tamo sam bio četiri godine, te sam svake godine, skoro svake godine, doživljavao neke vrste prosvjeda. Ali ove godine mislim da je to doseglo novu razinu, da je ta kvaliteta prosvjeda drugačija. Vidjeli smo i e, privremene rezultate, da će to dakle dovesti do odstupanja e, premijera, bivšeg predsjednika Gruzije. E, Serge Sarkizijan e, je donio tu odluku, mi smo je zabilježili, mislimo da je važno da se ova trenutna situacija riješi brzo i na miran način. A nacionalni dijalog gdje će biti uključeni svi dionici je i dalje ono što je najvažnije. Europska unija se E, veseli danju suradnji sa Armenijom e, prilikom provedbe ambicioznog programa za Armeniju u okviru sporazuma o proširenom partnerstvu koje je 11. travnja 2018. godine jednoglasno ratificirao, ratificirao Gruzijski parlament te se nam da će brzo to učiniti i ovaj dom. E, što se tiče demokracije, vladavine prava i poštivanja ljudskih prava, kao i izgradnje jednog transparentnog sociogospodarskog sustava. Možda se da sad okrenem jednom pitanju o kojemu se još i više raspravlja u Europskoj uniji, zapravo na strani Europskoj uniji nego na strani e, Armenije. To je vezano uz Rusiju i uz ono što bi e, baš nas revolucija mogla imati kao posljedicu na odnosi između Armenije i Rusije. Oni koji sada predvode tim prosvjedom, e, njihov vođa, vođa tih prosvjeda je jučer e, dao izjavu i to nam daje jedan dio tog odgovora. On je rekao da nije proruski orijentiran, niti da je prozapadno orijentiran, da je samo proarmenijski orijentiran. I naša analiza takva da su ti prosvjedi doista povezani to je da su na neki način e, zakašnio odgovor na one ustavne promjene, zatim su imali izbore i zatim vidimo da je dakle, predsjednik prešao sa te dužnosti na e, dužnost e, predsjednika vlade, što je da se nije svidjelo velikom broju ljudi, posebice mladim ljudima koji su zatim izašli na ulice. Isto tako mislimo da se tu radi i o gospodarskoj dobrobiti te države, o budućnosti koju neki ljudi vide za sebe u Gruziji, Zatim imamo i domaće reforme, uključujući reforme u okviru borbe protiv korupcije. Dakle, ja bih osobno rekao da tu ne postoji geopolitički element i da ne bismo trebali preuveličavati nešto na nerazmjeran način. I mislim da trebamo te prosvjede također razlikovati od drugih prosvjeda do kojih je u prošlosti došlo u drugim državama u sličnoj situaciji. Što se tiče Nagorno-Karabaha, naravno da imamo izvještaj iz medija o e, vojnom pojačavanju i tako dalje, ali trebali bismo biti tu oprezni, ne bismo trebali prebrzo izvesti zaključke. E, imamo izjave supredsjednika iz e, Minske skupine koji su pozvali obje strane da se ustručavaju od poduzimanja dodatnih mjera te da krenu sa pregovorima kako bi se pronašlo mirno rješenje za te sukob. I kao što znate, stajalište Europske unije je tako da mi podržavamo eh, sva nastojanja su predsjedatelja Minskoj skupine. Ono što je isto tako spomenuo netko da je status quo neodrživ, to smo čuli 2018. godine, a i predsjednik Tusk je prilikom posjeta uh, kog i azerbajdžanskog predsjednika u Briselu. Rekao je to isto i to je 2017. 2018. godine ponovila i gospođa Mogherini. Sada je došlo do galana, imali smo dogovor iz Krakova, imamo sada mjere za izgradnju povjerenja, te podržavamo provedbu sporazuma koje su predsjedatelji tada e, usvojili oko ovog sukoba. Ako mi dopustite sada ću preći na Gruziju, postavljeno je pitanje što bi Europska unija mogu učiniti više, što bi Gruzija mogu učiniti više. Naša poruka Gruzije je uvijek bila takva da smo rekli da postoje tu dvije razine tog sukoba, jedna razina s Rusijom i jedna razina sa odmetnutim regijama i da posebno se ne bismo trebali zabraviti na tu e, drugu, razinu. Zbog toga smo e, toliko pozdravili tu inicijativu za mir, što smatramo da je vrlo ohrabrujući korak, te pozivamo Gruziju da nastavi raditi na provedbi toga, e, da to potvrdi u parlamentu i da onda uspostavi kontakt sa odmetnutim regijama, iako su one možda već naprijed rekle da ih to ne zanima, ali za takav proces je potrebno vremena i snažna politička volja. Što se tiče Europske unije, mi nastavljamo s našom politikom nepriznavanja i ne uključivanja, ali mogli bismo možda bolje iskoristiti naše političke mjere. Moramo vidjeti što nam nudi sporazum o e, pridruživanju koji se odnosi na cijeli teritorij Gruzije, uključujući sporazum o slobodnoj trgovini. Što se tiče Aršila, tu smo izdali jednu izjavu, neću ju sada ponovno pročitati, ali naravno da pratimo e, taj vrlo nestan slučaj. Što se tiče Muhtalija, Imao sam prilike nedavno odgovarati na jedno usmeno pitanje u ovom domu gdje sam rekao da ćemo u okviru dijaloga ljudskim pravima s time poraspraviti sa Gruzijom i upravo evo sada se u, zgradi SVD-a vodi taj dijalog sa Gruzijom o ljudskim pravima i stoga možete biti uvjereni u to da ćemo sa gruzijskom stranom kako i sa azerbajdžanskom stranom spomenuti tu temu. Što me dovodi do Azerbajdžana, vrlo kratko, ako mi dopustite, zadnja točka. o slučajevima pranja novca. Prije dvije godine je pronađeno izvješće gdje se ispostavilo da je nekoliko članova parlamentarne skupine prekršilo etički kodeks gdje da su se upustili u koruptivne aktivnosti sa Azerbajdžanom i u izvješću se govori o tome da će vanjska istražna tijela provesti detaljnu istragu te se traži da dio parlamentarne skupine koji je s europske strane reagira na to i da traži da se rasvijetle ti slučajevi. E, Europska unija se veseli u usvajanju preporuka koje sadrži to izvješće u okviru Vijeća Europe što će dati veću vjerodostojnost parlamentarnoj skupštini. Hvala, gospođa Amanda Paul. Ja bih htjela vrlo kratko komentirati Armeniju. Mislim da je doista pozitivno to što se dogodilo u Armeniji, te čestitam armenijskom društvu. Vidjeli smo da civilno društvo Armenije da je postalo snažno, da su snažni dionici koji mogu dovesti do promjene što prije nije bilo moguće. Oni su pokazali da neće prihvatiti takvu vrstu upravljanja koje je sada već desetljećima vlada u Armeniji, te da žele demokratsku državu koja se pridržava prava i to je vrlo pozitivno. Ali naravno i dalje se odvijaju prosvjedi, još nismo došli do kraja e, tog procesa i ne zna se što će uslijediti. Nadamo se da će armenijske vlasti i da li se ustočavati od upotrebe sile. Mislim da je vrlo važno da tako postupe jer ako se u toj idućoj fazi krene koristiti sila, onda bi to moglo imati vrlo daleko sežne posljedice. Što se tiče Rusije, pa Rusi su iskonečeni bili dosta tihi, jer naravno da kao što kažemo u Jedinom kraljevstvu Rusija tu ima više interesa. E, gospodin Sakisjan je možda otišao, ali on svakako nije jedini e, dionik na armenijskoj političkoj sceni e, koji predstavlja ruske interese. Dakle, Rusija igra vrlo pažljivu igru i za zavise ne žele da dođe do antiruskog osjećaja u Armeniji kao što taj osjećaj postoji u nekim drugim državama. Stoga mislim da će odigrati sve to vrlo pažljivo, a vidjet ćemo kako će se to sve razviti u živog dana i tjedana, to će biti važno vidjeti. I to će se svakako na jedan ili na drugačiji način odraziti i na pitanje gornog Karabaha, jer će predsjednik e, Alijev e, imati jednog novog pregovaračkog partnera u e, mirovnom procesu nakon dugog vremena ali nadamo se isto tako da neće doći do nekih nezgodnih razvoja u smislu da netko pokušava iskoristiti taj e, prostor e, koji može nastati u okviru tog sukoba. To smo imali prilike vidjeti u prošlosti. Dakle, nadamo se da neće doći do ozbiljnog kršenja e, prekidavate. Što se tiče onoga što Gruzija može učiniti više, pa mislim da bi Gruzija doista trebala nastaviti raditi na onome što već radi, da treba biti kreativna, proaktivna u smislu e, kontaktiranja stanovništva u Abhaziji i Južnoj Osetiji i pritom to treba naravno ići e, ruku pod ruku sa suradnjom sa civilnim društvom i sa drugim dionicama u Gruziji. Moraju se ujediniti, moraju imati e, pristup sa više dionika i moraju dobro gruzijskom društvu objasniti što zapravo rade kako ne bi došlo do e, nerazumijevanja, nesporazuma, krivih tumačenja što kad kad može biti problem. I ono što ste rekli u Cipru, to bih htjela ponoviti jer mislim da je Cipar dosta dobar model. Možda ne baš za rješavanje sukoba nismo još e, došli do te, do te točke, ali što se tiče iskustva i razmjene dobrih praksi, mislim da tu se dosta toga može naučiti od e, tih dviju zajednice. One možda nemaju rješenja, ali se slažu. Dakle, tisuću e, ciprana svaki dan prelaze s jedne na drugu stranu i nadamo se da ćemo naći slično rješenje. Što se tiče Europske unije, mislim da bi Europska unija trebala na svaki mogući način podržavati gruzijske inicijative. Ali mislim da kako se da približavamo desetoj godišnjici rata, da postoji nešto što treba reći i da možda treba razmisliti o tome što se može učiniti više kako bi se spriječila ta masovna kršenja prava, e, vojno naoružanje na tom prostoru. I znam da to nije možda lijepo reći, ali u jednom trenutku bismo možda trebali isto tako razmisliti i o sankcijama. Jer ne vidim zašto se sankcije primjenjuju na jedan sukob, primjerice kada se radi o klimu, a zašto zbog vrlo sličnih aktivnosti koje se provode na suverenom teritoriju Gruzije e, se onda to ne radi. Znam da je vrlo nepopularno govoriti o sankcijama, ali mislim da je to nešto što bi trebalo se spominjati. Hvala, gospodin e, Porkize. Krenut ću s prosvjedima, zatim ću govoriti o odnosima između Armenije i Rusije, zatim ću govoriti o Baku i zatim ću zaključiti s nekog komentara o Gruziji. Kao prvo, svakako se slažem sa drugima da je ono što se događa u Armeniji vrlo važno, ne samo za Armeniju, već isto tako za celu tu regiju. Ali bih rado iznio nekoliko komentara o tome kako je priroda tih prosvjeda. Vrlo je zanimljivo da se i unutar Armenije to naziva prosvjedom mladih. Dakle, mislim da tu postoji taj generacijski element u tim prosvjedima i da na to trebamo obratiti pažnju. Zatim sam htio reći još nešto drugo, to je ono što se tiče sociogospodarskih razloga za to i to razumijevanje da se stvari ne mijenjaju. Dakle, ako gledam kako izgledaju rasprave stručnjaka, kako izgledaju članci, vidimo da se javlja i taj sociogospodarski element u svemu tome. Isto tako zanimljivo vidjeti da unatoč tome što Armenija potpisala SEPU, dakle sveobuhvatni i produbljeni sporazum o partnerstvu i da je na neki način krenula na taj europski put, iako znamo da je to vrlo ograničeno zbog um, euroazijske gospodarske unije u kojoj ona i koja je veže, ipak taj element nije još došao do svih građana. To je dakle vrlo važno. Uvijek ima smisla ulagati u te države i mislim da je vrlo važno to imati na umu. I mislim da je svaki Sjan počinio veliku pogrešku. Mislim da je precijenio svoje mogućnosti i slična iskustva postoje u drugim dijelovima regije. To je zanimljivo, bit će zanimljivo vidjeti kako će se stvari razviti. Ali imamo pripaziti nekoliko stvari. Dakle, hoće li se tu raditi o prijenosu moći ili samo kozmetičkim zahtjevima? Sada će biti zanimljivo vidjeti hoće li doći do prijevremenih izbora. Kao što znamo, cijelo to pitanje se sada vrti oko toga ko će upravljati izborima. I mislim da su se svi složili da treba doći do novih izbora, da mogu glasati građani. Sada imamo te unutarstranačke sukobe i postavlja se pitanje hoće li vlada biti ta koja će provoditi izbore ili će to biti takozvana privremena vlada, tranzicijska vlada koje eh, kojem, predvode oporbene snage. Dakle, vidjet ćemo što će se točno tu dogoditi. I mislim da je važno da je važno vidjeti da se prosvjedi ne utišavaju i dakle da se broj građana ne smanjuje. To je dakle jedan kontinuiran proces. Čuo sam dosta triumfalnih izjava i mislim da je to malo preuranjeno. Kad se radi o Rusiji i kako to može utjecati na odnose, pa mislim da tu treba imati nekoliko stvari na umu. Naime, Armenija ima osjećaj da je dosta u zastoju i bilo kakve interne promjene neće se nužno um, odraziti na vanjsku politiku i na promjenu vanjskoj politici. Zašto? Pa zato što gospodarstvo i trgovina jako ovise o Rusiji, tu se radi o energetici. Armenija u velikoj mjeri i dalje ovisi o ruskoj opskrbi, posebice kada se radi o plinu. Radi se o odnosu između Armenije i Turske, radi se i o Nagorno Karabahu gdje je Rusija vrlo utjecajna I stoga smatram da ima nekoliko stvari koje trebamo pogledati, ali za to će nam biti potrebno određeno vrijeme. I druga stvar koju sam htio reći o samim prosvjedima je dakle ta tišina suske strane, to je vrlo zanimljivo. Neki kažu da se tu radilo o tome da im nije to važno što se događa, kako se to mijenja, neki kažu da se tu događa nešto prikriveno. Mislim da je ovo je točno. I mislim da iz ovog možemo proizvesti neke zaključke. Kada se radi o Gruziji, što se može napraviti na ovim stranama, tu se slažem sa tom procjenom da se tu ne radi samo o borbi protiv Rusije na međunarodnoj sceni, već da se i unutar političke scene unutar Gruzije odvija borba protiv Rusije. Što se može napraviti? Kao prvo, trebamo povećati troškove za Rusiju, to je vrlo važno. Trebamo biti dosljedni, trebamo biti politički, diplomatski jasni kada govorimo, ali trebamo i djelovati, a sankcije su vrlo važne u tom kontekstu. Isto tako ne znam zašto gruzijska vlada ne traži sankcije povezane sa tim pitanjem odmetnutih regija. Ja mislim da je to problem zato što ne čujem e, dovoljno onih e, glasova koji se za to zalažu u Tbilisiju. Mislim da ćemo jednom trenutku morati govoriti o tim sankcijama, da to nije vrlo popularno ovdje u ovom domu, ali mislim da je to vrlo važno. Što se još može nastaviti? Može se nastaviti sa e, podrškom UNM-u, dakle da podržimo opravu Gruzije. Zatim, Rusija isto tako obećala da neće koristiti silu. Mislim da je to vrlo važno jer je Gruzija e, izdala jedno takvo pismo, a Rusija vidimo da je zapravo još to uopće nije učinila. I mislim da je to dobra ideja ženevski međunarodnog rasprava, ali da to nema smisla bez Rusije. Dakle, to da se obje strane prižavaju neupotrebe sile. Kada se radi o tome što može napraviti Gruzija, pa mislim da ona može napraviti dosta toga, već sam nešto toga spomenuo, ali mislim da se Gruzija ne boli dovoljno protiv sustva Rusije na svom teritoriju, unutar Gruzije. I tu govorimo o tome kako se Gruzija vidi, kako se razvija. Mnogi u Tbilisiju smatraju da je Gruzija najbolja u europske političke susjedstva i da je to dovoljno. Ali to nije dovoljno, tu imamo probleme. Kao prvo radi se o pluralizmu, jer Gruzija nema eh, jednak položaj naspram Rusije i tu postoji taj jedan politički element, imamo fragmentiranu oporbu, slabo vodstvo i tako dalje, ali se radi i o neformalnom upravljanju to je i dalje velik problem za Gruziju, zatim manjak odgovornosti, radi se i o medijima, o medijskom pluralizmu i na tome trebamo nastaviti raditi, a i pravosuđe je jedno od tih područja. Mislim da Gruzija i gruzijski narod zaslužuju da mi razmislimo o tome kako ih možemo politički poduprijeti kao Europska unija. Mislim da će mnogi od tih problema dovesti do toga da će to utjecati na neku perspektivu članstva, da se barem to perspektiva članstva prizna. To nije vezano u slučaju uz Gruziju, to vedi općenito, ali znam da nije popularno o tome govoriti, no to bi dalo u potpunosti drugačiju razinu i kvalitetu onim elementima kojima možemo pozitivno utjecati na posebice političku elitu. Jer je to proces više manje birokratski proces, što nije dobro, ali eto, to, tako je tako trenutno. Hvala vam puno, gospodine Parkice. Nažalost, naše vrijeme isteklo. Unatoč ovoj vrlo, vrlo zanimljivoj, angažiranoj raspravi, zahvaljujem našim panelistima. Pridružite mi se u zahvali jednim aplauzom. Hvala vam. I molim vas, ostanite evo s nama, a mi ćemo odmah e, ovdje nastaviti sa sljedećom točkom dnevnog reda.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 Zauzmite mjesta. Molim vas. Sljedeća točka našeg dnevnog reda je kibersigurnost evropskih misija, misija Evropske unije i naših operacija. I imam tu čast i užitak izrazi dobrodošlicu našim uglednim panelistima. To je gospodin Štefan Huber koji je načelnik odjela za pružanje potpore misijama u Europskoj službi za vanjsko djelovanje, te gospodin Neil Powell koji predvodi tim za obranu od kibernapada, također u Europskoj službi za vanjsko djelovanje. Naša tema je kibersigurnost, obrana od kibernapada i onda ćemo čuti od naših gostiju kratak pregled svih operacija, akcija, odnosno što se poduzima, kako, kako je aktualno stanje i što se sve poduzima kako bi se zajamčila adekvatna razina kibersigurnosti mm, za naše misije. Evo, izvolite, imate riječ. Hvala vam na vašem vrlo ljubaznom uvodu. Ja ću vam dati vrlo kratak pregled stanja. Evo ovaj slajd pokazuje koje imamo konkretno misije. Šest vojnih i tekuće civilne misije. Na civilnoj strani imamo oko 2000 zaposlenika, otprilike pola njih su upućeni ljudi iz zemalja članice, zatim oko 500 lokalnih zaposlenika i oko 500 ljudi koji su staferi, a inače su dakle međunarodni državljani iz cijelog svijeta pod ugovorom. Imamo i vrlo zapravo jedan osobito sjedište jer e, zapravo povijesno gledano nije postojala jedna informatička nadležnost koja je centralizirana u našoj službi, ali onda je to se zbo, moralo zapravo napraviti kako bi osigurali se od kibernapada i onda je to naravno jedna prednost kak smo e, zato što smo svaka misija je za tada već svoju mrežu sigurnosnu ustanovila pa ih imamo i danas. To naravno pojačava našu otpornost i imamo puno smo spremni dignuti stvari na višu razinu, a i sigurni smo s obzirom da imamo to u više komponenti, u više mreža. Što se tiče strukture našeg sustava, ja sam već rekao, svaka misija ima svoju pravnu osobu, je pravna osoba za sebe, dakle sve je raspodjeljeno. Zatim imamo ugovore sa timovima kompjuterskih kompjuteraša za pružanje hitnih odgovora u slučaju napada ili krize. Oni svi imaju svoje točke, žarišne točke. E sad već godinu dana to imamo i to je uhodano. Zatim naš e, kiber stručnjak će mi se pridružiti, on je tu u auditoriju a otkad je stigo taj naš stručnjak, mi smo sad uskladili napore na jačanje obrambenih kapaciteta. No da nastavimo, mi radimo na temelju dokumenta koji su kod nas usvojeni za jačanje kibersigurnosti u civilnim misijama, što je zapravo nadopunjanje onih već prije usvojenih e, vojnih dokumenata sa vojnom koncepcijama i planovima. Tu su unutra u tim dokumentima konkretno, navedeni koraci koje treba poduzeti, zatim ističe se naravno velika potreba da se uspostavi jaka suradnja između civilnog i vojnog e, dijela. Također se navode različiti profili rizika, pogotovo kod logistike, jer mi imamo naravno i dva izvora e, prihoda iz različitih stavki proračuna pa se i različiti propisi zapravo primjenjuju. Jasno, cilj ovog dokumenta na temelju kojeg mi djelujemo je da osigura napredak i da šefovima misija omogući da lakše identificiraju i procjene sve svoje slabosti te identificiraju područja na kojima bi se mogli dogoditi kiber napadi na njihovu misiju, te da procjeni dakle taj rizik i da onda osigura mjere, odnosno korake kojima bi se ublažili takvi eventualni napadi. Dokument sa tom koncepcijom je i dalje zapravo samo koncepcija nije još u cijelosti realiziran danas. On nam daje i pregled uloge kiberobavještajnih službi, kiberobavještajne djelatnosti. Naime, u Insanu imamo puno obavještajnih stručnjaka i oni donose posebne procjene, pogotovo u fazi planiranja novih misija. A što se tiče samog procesa planiranja, to znači da od samog početka imamo naravno plan financiranja izjave, dakle točno procjenu koliko će to ići, kalkulaciju, kolike će biti posljedice po proračunu tako da znamo da od samog početka je već kad se to planira i financijska strana misije, pravi jedan prvi predračun, onda znamo da se i ova IT sigurnost, odnosno obrana od kibernapada isto uračunava i ulazi u te kalkulacije. Naravno, onda se posebna pozornost dalje posvećuje organizacijskoj fazi, radu sa mrežama, dakle operacionalizaciji svega toga, zatim misijama, posebnim misijama treninga i upravljanju te razvoju kapaciteta. Da vam dam samo jedan kratak pregled sad o fazi implementacije ovog svega u našim civilnim misijama. Kao što smo već rekli, mi imamo u našem glavnom smještu sjedištu koje nazivamo žarišnom točkom našeg glavnog stručnjaka za IT sigurnost. I njegova glavna zadaća je da pojača veze i našu umreženost sa svim časnicima koji rade u naših deset misija diljem svijeta. Ehm, nemamo zapravo institucionalnu nismo imali institucionalno bilo kako sistematizirano e, taj rad na kibersigurnosti i zato je to veliki, veliki napredak da to sada imamo i ako hoćete i, kroz regulatorni okvir zajamčeno i da se to već i provodi. sigurnost se sve više uvodi u naše operativne planove. Naravno, svake se planovi za operat, konkretne operacije se uvijek referiraju na ovaj dokument na kom se mi baziramo. Međutim, sada to postaje sve specifičnije i preciznije, ovisno o potrebama bilo koje misije. Da vam kažem samo tri glavne točke. Tu imamo e, žarišne točke za svaku misiju i operativne planove za pojačanje kibersigurnosti. Već smo govorili ranije o sporazumima o pružanju usluga, to je sad na raspolaganju već i za prošireno pružanje usluga, dakle za timove koji daju odgovor u hitni odgovor za slučaj napada i kibernetičkog, dakle imamo to na više razina, to su plaćene usluge, naravno. Zatim imamo ono što specijalisti govore, e, to su testovi e, mogućnosti prodora u našu mrežu skidanja e, skidanja svih firewallova i zaštita i tako dalje. Dakle, čitav niz još dodatnih mjera zaštite naših komunikacija i dakle zaštite od bilo kakve vrste kibernapada. Jednim dobrim dijelom smo mi to već sve stavili zapravo već počeli ispitivati u praksi jer smo vidjeli da je takvih kiberne napada bilo posvuda. Uglavnom smo 2016. počeli sa uvođenjem takvih jakih mjera, jer je većina stvari onda dovršena i počela se provoditi 2017. Civilne misije e, dakle su vezane i za naše instrumenti, mehanizam za upravljanje Eh, upravljanje u, u području obrane od kibernapada. To je vrlo bitno zato što oni sudjeluju s tim zajedničkim platformama koje se odnose na kibersigurnost u svim područjima. A to je bitno zato što civilne misije uglavnom su vezane i sa lokalnim elementima, pa zato treba tu te platforme koje se s njima povežu su posebno donose ranjivost u tom smislu za naš ukupni sustav i zato ih treba to posebno i povezati. Zatim ljude koje zapošljavamo moraju imati e, sve više e, kvalifikacija, odnosno sve više osposobljenosti za rad na tom području i biti stručnjaci za kibersigurnost, dakle koga god mi danas zapošljavamo, to je već dio opisa posla. Da, ako i nisu programeri, ali su u svakom slučaju u IKT smislu vrlo vješti i mogu onda provoditi aktivno ove mjere za zaštitu od kibernapada. I sad dolazim do kraja prezentacije i konkretnog slučaja Ukrajine. u kontekstu čitavog niza kiber napada nakon onih napad, e, događaja na Krimu, aneksije Krima, dakle. Misija je razvila jedan plan za zaštitu od kiber napada. Onda je zatražila kompletnu reviziju svojih, e, kibernetičku reviziju i onda počela raditi na tom izgradnju te zaštite. Dakle, već u samoj fazi pripreme smo s tim računali kad smo planirali misiju. Zatim smo imali i planove za postupanje u izvanrednim situacijama, što je sve naravno dio ove naše borbe za kibersigurnost. Sad glede upravljanja. Nemam baš isti tekst. Razvoj i implementacija. To je već dobrim dijelom provedeno. Ovdje smo došli već do konkretnih operacija, što znači da su naše misije se dobro razvile, ali na operativnoj strani, a to podrazumijeva aktivnosti aktera iz e, sektora sigurnosti. Tu je trening osiguran za sve agencije koje se bave provedbom zakona. 40.000 korisnika će se obučavati i testirati a zadnja namjera, dakle, Agencija za provedbu zakona, su jako i tu se vrši, traje trenutno procjena cijelog tog procesa, kako će to izgledati i naravno predviđena je kontrola kvalitete rezultata kasnije. 2017. EOM je podržao ukrajinske, ukrajinsku policiju i sve agencije za provedbu zakona na području da pružujeme dakle trening obuku da se zaštite od kiber napada koristeći pritom opremu i sredstva koja su došla od Vijeća Europske unije, dakle od Europske unije iz naših i to nas dovodi do kraja prezentacije. Hvala lijepa. A sada gospodin Neil Power načelnik, odnosno voditelj tima za obranu od kibernapada. Dobar dan, ja sam zapovjednik Neil Powell i kao što ste čuli predvodim tim za obranu od kibernapada u našoj pri našoj službi za vanjsko djelovanje. Ja ću ovdje govoriti o vojnim aspektima zajedničke sigurnosne obrambene politike. U ovom našem području naš tim zapravo e, ustanovljen 2012. osnovan i tad je bila jedna osoba samo u njemu, a sad, od sad smo narasli za nekoliko osoba. I uglavnom bavimo se ovim trendovima koji se pojavljuju, hibridnim ratom koji se protiv nas vodi i naravno onda e, željama za odgovor, načinom pravi odgovor. Naravno bavimo se među povezanim sustavima i jasno vojnim aspektima kompletne te obrane od kibernapada. Uglavnom, ovi naši e, sustavi, IT sustavi su od ključne važnosti za kompletno današnje provođenje naše politike, zajedničke politike sigurnosne i obrambene politike. Ovdje vidite veliku jasnu razliku kolika je razlika između civilnog i vojnog dijela i kolika je razlika između civilnih i vojnih misija i operacija. Dakle, da osvjetlim operativno sjedište, e, to dakle je podijeljeno među zemljama članicama, imamo zatim Evropske unije jedno skladište, imamo jedan centar operativni za analizu i upravljanje operacijama. Dakle, tri operativne misije koje mi zovemo izvršne misije koje danas teku i provode se. Mm, tu da je dobijamo potporu i zemalja domaćina. dakle, obrambene djelatnosti, zatim akreditacija, sigurnost mreže i tako dalje. I kao što sam rekao, tri izvršne misije EU na dakle Sredozljem i tako dalje, zatim Atlanta na rogu Afrike i Alatea u Bosni i Hercegovini. Do prošle godine misije su se vodile neovisno i tu su, vidite, stvarali neke, imali neke borbene kapacitete, a koordinirali su, koordiniranje tih aktivnosti još uvijek je u fazi razvoja i tu još ima čitav niz mm, stvari koje se moraju još i ljudstvom popuniti, a između ostalog recimo i za naš tim za obranu kibernapada tu još treba dosta ljudi doći. Dakle, mi smo razvijeni, ali polako rastemo. I sad, kako sve više ovaj, radimo, vidimo sve više mogućnosti da iskoristimo i jedno da stvorimo jednu povezanost i koristimo stvari koje su postojale za sada do sada za svaku misiju zasebno zajednički što bi naravno i uvećalo njihov učinak. Evo vidite ovdje kolega je govorio o civilnim kapacitetima i postoji tu jedna poveznica između zajedničkog centra za pružanje potpore civilnim i vojnim misijama. Mi se nadamo da će i to vremenom rasti kako bi se onda te sinergije iz objedinjavanja tih e, resursa i logistike za svaku misiju ponovno pojedinačno objedinile. Naša uloga je naravno da vidimo obavimo sav pripremni posao prije počinjanja neke misije, prije nego što počne neka misija. I da sve pripremimo kako bi zapovjednik misija onda mogao odmah krenuti raditi i preuzeo svoje odgovornosti u cijelosti. Dio posla koji mi obavljamo je i pomoć kod usvajanja i donošenja koncepcije, dakle kreiranje koncepcije za svaku misiju. I to smo imali od 2016. dosta posla. I pritom smo imali dva cilja, a to je da se vide E, glavna načela odgovornosti daju smjernice za planiranje i za operativnog zapovjednika kako bi znao točno šta treba činiti i što se treba uzeti u obzir kad se konkretno priprema za misiju. Drugo je, to su te smjernice koje smo rekli već, ali pripremamo ih i za zemlje članice kako bi na taj način i u budućnosti mogli stvarati kapacitete za takve misije. Zatim da naglasim još ove termine, dakle važnost tih termina koje mi koristimo. Kibersigurnost se više čini za, vezana za civilnu, civilnu e, domenu, dok ova naša kiberobrana ide više uz vojnu komponentu. Ta terminologija nije baš nužno standardna, uobičajena, pa onda imamo različite tumačenje tih naših termina u različitim, na različitim jezicima zemalja članica. Ali što god rekli, mi znamo na što se to odnosi i da je uvijek u istom kontekstu. Zatim, koncepcija i struktura koja je usvojena je ovdje na desnoj strani uglavnom navedena. Ja bih rekao da su to područja e, recimo na kojima trebamo razviti kapacitete kao recimo zaposlenici, odnosno članovi misije i tako dalje a ključna područja sa načelima prema kojima radimo su na ljevoj strani navedeni. To je ono što dakle moramo uzimati u obzir kod planiranja i provođenja operacije. Vi ne možete jednostavno e, dodati kapacitete na početku. Ne, to morate unaprijed već učiniti prije nego što krene e, cijela misija, prije nego što lansirat početak. Zatim procjena prijetnje, to ovisi naravno o tome kamo idete i kakav je okoliš i okolina E, to je vrlo važno jer vi morate znati e, biti spremni za sve na što ćete možda morati odgovoriti. A zatim priprema i planiranje, to je naravno jako važno jer vi morate u svakom času biti spremni na reakciju ako do nečeg dođe. Zatim trebaju nam naravno iskusni ljudi koji E, poznaju situaciju i već su eventualno i bili na tim lokacijama na kojima se emisija provodi i znaju bolje što ih može čekati. Zatim, pravna strana. Tu imamo i pružamo pravne savjete kako bi se lakše odredilo šta koji dokle smije raditi i kod pružanja odgovora. Zatim, pitanje financiranja. Mi uglavnom tražimo financiranje dijelom iz proračuna, a dijelom iz e, partnera koji na terenu sudjeluju u tome. I mi to radimo od početka, se pripremamo, dakle prije što počne misija, kako bi na vrijeme bili spremni i opremljeni adekvatnim sredstvima. Ukratko, još nekoliko bitnih aktivnosti koje poduzimamo nakon neke misije, od kad smo recimo prije 15 ili 16 mjeseci uopće tu koncepciju razvili. Sada trenutno radimo na standardnim procedurama koje tu radimo u našim glavnim sjedištima i dakle najbolju praksu želimo standardizirati, a od usput dajemo i prikupljamo primjere najbolje prakse ko recimo što se to konkretno činilo u slučajima većih incidenata. Zatim na strani zahtjeva mi trebamo moramo vidjeti koje su nam vojni kapaciteti potrebni, a da bi scenarije iz našeg planiranja realizirali. Dakle, to su kapaciteti za kibersigurnost. Tu naravno moramo govoriti o konkretnim kvantitetima, o konkretnim brojkama, o vrlo konkretnim standardima koji se moraju primijeniti. A sada ETE, e, a to bi bilo obrazovanje u obuka, trening i tako dalje. To je naravno dosta bitno i osvijestiti, dakle podići razinu osviještenosti. Mi smo u tom smislu skupa sa španjolskim kolegama iz njihovog glavnog sjedišta za ovo već isplanirali e, jedne vježbe koje jedne su završene, a kasnije ove godine ćemo imati multilateralne, odnosno kombinirane vježbe još sa Španjolskom i više zemalja članica i NATO-om. a surađujemo i sa kolegama iz NATO-a kako bi istražili procese, procedure potrebne za ove misije koje obavljamo. Sad što se tiče razvoja kapaciteta, mi surađujemo usko s Europskom agencijom za obranu i koristimo i njihove kapacitete. A trenutno radimo na dva velika kibernetička projekta skupa s njima u okviru naše permanentno strukturirane suradnje PESKA. U rujnu prošle godine smo komisija i služba za vanjsko djelovanje objavili jednu komunikaciju koju smo objasnili koji su zahtjevi za kibersigurnost i mi ste vjerojatno svjesni da je jedan od aneksa te komunikacije bio zapravo konkretan jedan nacrt, da kažemo, e, mehanizma za brzi odgovor u slučajevima krize. I to je dakle bio odgovor institucijama, jedan konkretni primjer da vide kako se to radi i što je bitno i kako mi to onda djelujemo. Hvala, tu bih prekinuo. Hvala, it was, uh, Hvala vama. ovo doista bilo na dosta visoko tehničkoj razini, a tema je za nas vrlo važna. Moramo tu predvoditi ovaj razvoj. Ja pitam se, zastupniče Galer, želite li vi nešto reći? Ali ja se ispričavam što sam kratko bio odsutan. Ali je vezano uz zadnju stvar koju ste nam predstavili. Zanimljiv je odabir ovog jezika koji koristite kada govorite o nastavku djelovanja, dakle aktivnosti koje se nastavljaju Dakle, obuhvaća trening, obuku, vježbe, imamo na slične formulacije u izvješću kojim sam se i sam bavio, dakle, koji se tiče zajedničke sigurnosne obrambene politike, doslovce kopirano od tamo, je li to nešto za što se vi zalažete ili je to nešto što se forsira sa strane država članica? Tu vi tražite od država članica da slijede vaše ideje ili ste vi ti koji trebaju vršiti pritisak, dakle animirati e, države članice, probuditi tu svijest e, kod njih? kada smo spominjali upravo taj krajolik e, obuka, taj, e, tu mrežu, dakle, nacionalnih centara koji su međusobno povezani, koji surađuju i to redovno i vrlo intenzivno. Hvala, Klero, ćeš ti nešto pitati? Evo ja se Ispričavam kao i kolega Gale što nisam bila ovdje tijekom e, vaših e, prezentacija. Imala sam tu neke rokove koje sam morala ispoštovati. Međutim, nekoliko primjedbi. Imate li kakvu ideju o ovim posljednjim kibernapadima, dakle, ko bi mogao biti iza njih? Evo, vezano uz kraj vaše prezentacije, vi ste spominjali suradnju sa drugim organizacijama. Pitam se koji su postupci ovdje povezani sa podjelom informacija, dakle, sa NATO-om, Na ovaj kontekst koji se strašno brzo mijenja, dolazi, dolaze nove tehnologije, koriste se neke nove tehnike, dolazi li do razmjene stručnog znanja. Surađujete li sa stručnjacima iz drugih područja? Kada govorimo o definiciji, dakle, jednog kiberincidenta, što je sa djelovanjem država članica, dakle Europske službe za vanjsko djelovanje, kako se postupa prema nečemu što se ocijenilo kao kibernapad. E, evo, priprema misije, dobro je da je tu uključeno od samih početaka i pitanje vezano uz kibersigurnost, kiberobranu. Sigurna sam da ste pokrili ta područja, ali evo, to su moja pitanja. Ovo je bila potpredsjednica odbora, gospođa Claire Moody, Ana Gomeš. Doista šokantno bilo saslušati ovo što ste nam danas poručili. Imamo velik napredak u razvoju ovih e, tehnologija, imamo velik broj ljudi koji se time bave. Ne znam bih li se smijala ili plakala. A vidimo da nema integracije kiberobrane, kibersigurnosti i to u vremenu kada nam prijeti, imamo opasnost ove integrirane prijetnje, jer je riječ o situaciji u kojoj gubimo resurse kada ih i onako nemamo. A tu moramo govoriti o ulaganju nečemu što ima strašno veliku važnost. Riječ je o sigurnosti misija, dakle. Dakle, ZSOP-a. Trebamo zajednički razvijati sigurnosnu i obrambenu strategiju i hvala vam što ste nam ovo danas poručili. Mislim da bismo mi imali ovdje sada velik broj pitanja koje bismo mogli postaviti odgovornima. Znam da vi trpite posljedice od takve situacije. U kojoj mjeri je Ujedina kraljevina čimbenik koji spriječava dakle bolju artikulaciju ovih e, struktu, bolju artikulaciju struktura misija, dakle kada govorimo o odnosu vojno i civilne komponente, bi li ovdje pomoglo imati jedno jedinstveno, jedinstveni stožer. Vi ste naveli primjer Ukrajine. To je možda emisija koja je najviše izložena kibernapadima. Što nam možete reći o tome? I kako to da to nije dovelo do značajnijih ulaganja kada vidimo da su ona strašno potrebna. Hvala vam što ste nas s tim upoznali. Došli smo do kraja intervencija zastupnika, pa bih zamolila naše goste da odgovore na pitanja dakle, koja su postavljena. Ja se ispričavam, evo, što moram otići, zamolila bih kolegicu Mudi da preuzme predsjedanje i evo dala bih e, riječ prvo gospodinu Stefanu Huberu, a onda gospodinu Pavelu na odgovore na pitanja. Evo nekoliko e, komentara, dakle vezano za treninge, vježbe, obuku. Rekao bih da postoji velika razina svijesti Zemlje članice su zainteresirane. Ali tek eh, evo, počinjemo stvarati dakle ove punktove koji se bave kibersigurnošću unutar naših misija i trebamo se oslanjati na ova privremena imenovanja koje dolaze iz država članica. Dakle, oni nam daju pojedince koji imaju potrebne vještine i oni imaju iste probleme s kojima se mi suočavamo. Stručnjaci su rijedak resurs i nedostaje ih. Ali u raspravama sa državama članicama smo vidjeli da postoje veliki interes za njihovu obuku, dakle veliko interes za osposobljavanjem i da se povećaju ovi odjeli u misijama koji bi se dakle bavili tim pitanjem. Expertise uh, sharing I Pitanje suradnje i razmjene znanja, to ću prepustiti kolegi. sve ima svoju cijenu. Kada govorimo o zaštiti komunikacija i dokumenata, ona mora biti na najvišoj razini, dakle riječ je o klasifikacijama tih dokumenata i taj trošak se mora uračunati dakle opet u interakciji sa državama članicama. Što se tiče zaštite informacija, dakle korištenje arhiva također predstavlja određene troškove, te se to uzima u obzir na ranim fazama planiranja. Dakle, pitanje zastupnice Gomeš o dakle, stalnom uh, stožeru. Bili to napravilo razliku? Ja sam evo dvije godine u ovom sektoru I sada regrutiramo stručnjake, dakle ukupno, ih je šest. Države članice su se složile da je potrebno ovdje uložiti dodatni napor kada je riječ o stvarni platforme dakle, za planiranje misija, dakle zajedničke platforme. Imali smo sedam takvih radnih mjesta koje smo otvorili 2016 i sada je zapošljavamo još pet stručnjaka, dakle logistika, informacijske tehnologije, riječ je o značajnom pomaku, ali možda se to zajedno neće biti dovoljno. Ukoliko usporedimo mjerila dakle, za i te stručnjake kod određenih institucija. Kod nas je taj broj jako nizak, dakle oko 2%, 2,5, gotovo 2,5%. Imamo da, administrativno osoblje, ali dosta se ulaže i rekao bih da, da bi nam zajednički, dakle, stalni stožer da zasigurno napravio razliku. Šef informacijske službe mi je rekao sa petero ljudi ne možeš ništa napraviti. Dobro, to nije baš tako, ali jasno je da ako želimo solidnu infrastrukturu za informacijske tehnologije, koji želimo biti spremni za djelovanje u slučaju kibernapada, da je potreban operativan sustav, jedna odgovarajuća IT e, jedinica, imamo direkciju dakle, koja se bavi komunikacijom i informacijskim sistemima. Kod nas je to samo dio jedinice. Dakle, očekujemo konkretan evo sada skok sa jednog na osam zaposlenika. Evo nekoliko riječi o obuci i školovanju. Svakako pomaže podizanje razine svijesti kod e, država članica. Tu rastu brojke, dakle ulazi novo znanje u nove misije, imamo dakle koristi od tog sustava. Mi smo ti koji govore o potrebnim dakle, zahtjevima, dakle da dobijemo ono što nam je potrebno, ali Europska obrambena agencija također tu ima svoj dio nadležnosti kada je riječ o osoblju, o obuci osoblja i to je jedan od njezinih glavnih, jedan njezinih glavnih zadaća. Dakle, rekao bih da su tu važna oba elementa Mi smo evo zarazgovarali nedavno sa SDC-om kada je riječ o potrebi stvaranja zajedničkog centra platforme, dakle u ovoj strukturi. Očekujemo da će započeti sa zapošljavanjem tamo negdje u rujnu. Što se tiče šireg konteksta, imamo dosta pružatelja usluga kada je riječ o obuci u ovom sektoru, dakle kibersigurnosti. Međutim, potrebna su nam mjerila kojima možemo ocijeniti što je zadovoljavajuće za naše standarde. Dakle, moramo točno znati što ta obuka podrazumijeva. I tu nastavljamo s radom. Što tiče obavještajne strane, pa da, oni su izuzetno važne morate znati ocijeniti. Dakle, napad, e, to je dinamični ambijent. To se mora stalno nadzirati. Pokušali smo tu sakupiti više informacija, to još uvijek rade u tijeku, moglo bi se možda napraviti i više i nadam se da će se tu situacija e, poboljšati. Što se tiče razmjene informacija. Imali smo i jučer rasprave na tu temu, dakle govorimo i o razmjeni koncepata, dakle planova između NATO-a i UN-a. Svi smo se složili da bi tu postoje određene informacije koje bi se mogle dijeliti. Imamo i neformalne razmjene. Dakle, tu surađujemo sa kolegama primjerice iz NATO-a šire zajednice kako bismo znali što, radimo. Što se tiče e, dimenzija našeg tima, da, naš tim je malen, ali riječ je o vojnom strateškom e, odjelu. Radimo sa velikim obimom posla, ali to ćemo riješiti na unutarnjem planu. Imamo suradnju i sa drugim odjelima, dakle, drugim ljudima koji rade u organizaciji. Dakle, više je tu ljudi uključeno u ovu dimenziju kibersigurnosti. Dakle, moramo biti sigurni, da dobro pripremimo misije, dakle da su zahtjevi opravdani, bilo da je riječ o osoblju ili o novcu i da mi odgovorimo na potrebe onih koji planiraju misije i upućuju ih. Što se tiče odnosa kiberobrane i kibersigurnosti, blisko surađujemo sa našim civilnim kolegama, dakle u MPCC-u, Dakle, mislim da će postojati potpora daljem razvoju i da će to donijeti značajne koristi. Dakle, radimo zajedno, ali možda možemo i više napraviti jer su izazovi sve veći. A onda, to je čimbenik Ujedinjene kraljevine u odnosu civilne i vojne komponente, dakle u misiji. Mislim da je kolega odgovorio dakle, na to pitanje, pokrio ovo što se tiče stalnog e, stožera, odnosno potrebe za stalnim stožerom. Hvala vam i hvala što ste odgovorili na pitanje. Drago nam je da ste nas danas posjetili i ostaćemo u kontaktu. Right, colleagues, I'd like to uh, bring you to back. U redu kolege, rado bih vas opet ovdje okupila za sljedeću točku za dnevnom redu, a to je memorandum o razumijevanju između Europske investicijske banke i um, Europske obrambene agencije pod kraticom EDA. Za ovu točku vrlo mi je drago što mogu reći da imam prilike pozdraviti tu s nama Denisa Ružera, on je direktor e, u Europskoj obrambenoj agenciji, zadužen za europske sinergije inovacije, te Gunnar Muent koji je direktor za inovacije i konkurentnost e, u e, Europskoj investicijskoj banci. E, financiranje napora, obrambenih napora Europe je kao što i znate vrlo složna tema. E, što se tiče komisije imamo ED i nadolazeći Europski obrambeni fond e, što će predstavljati velik zamah za projekte gdje se surađuje po pitanju naružanja. Drago mi je što mogu vidjeti da druge europske institucije pokušavaju isto tako sladiti taj problem i to je različitih kutova gledišta, tako da imamo i uspostavu financijskog mehanizma za suradnju sa kraticom CFM na engleskom, s čime ćemo financijski podržavati razvoj vojnih tehnologija, usredotočit ćemo se na tehnologije sa dvojnom namjenom, što pokazuje da postoje prednosti u toj suradnji i da postoji volja u, unutar Europske unije e, da se ovdje doista napreduje. Ali e, svaki ambiciozni prijedlog mora biti popraćen i sa jednako ambicioznom provedbom. Iz toga bih rado čula od naših gostiju koje konkretne projekte namjeravaju kao prvo pokrenuti. Kako će ove novo uspostavljene e, procedure biti povezane sa PESCOM, sa stalnom strukturnom suradnjom i kako će biti koliko će biti lako e, malim i srednjim poduzećima da sudjeluju u tome i da imaju toga koristi. I sada vam mogu, gospodine Rožere, dati riječ. Izvolite. Hvala vam lijepa. Zastupnici Europskog parlamenta, dame i gospodo. Dobar dan. Kao prvo želim zahvaliti pod odboru za e, sigurnost i obranu te potpredsjednici Mudi na pozivu. Čas mi je zadovoljstvo govoriti vam ovdje danas o suradnji između Europske obrvene agencije i Europske investicijske banke. Kao što svi znate, Europska obrvena agencija uspostavljena je kako bi se pružila podrška vijeću i državama članicama u njihovim naporima da poboljšaju obrvene kapacitete Europske unije kada se radi o upravljanju u kriznim situacijama, te kada se radi o tome da se održi zajednička sigurnosna i obrambena politika. Već dva desetljeća smo vidjeli da se obrambeni proračuni smanjuju i to je nešto o čemu smo raspravljali. Obrambena industrija i oružane snage iznova kažu da su zabrinuti zbog dugoročnih rizika koji proizlaze iz tog trenda. Od 2015. godine, što se tiče međunarodne sigurnosti, imamo tu određenu promijenjenu situaciju i to nas je dovelo do toga da se više bavimo tim područjem i da se više uzdočimo na ove obrambene proračune. Na europskoj razini se je također o tome raspravljalo. Imamo globalnu strategiju Europske unije koju je objavila visoka predstavnica i e, čelnica Europske službe za vanjsko djelovanje. Imamo i rad tu Europske komisije, toga se sigurno sjećate, i imamo i provedbu dugo očekivanih propisa u okviru ugovora poput e, PESCO-a, stalne strukturne suradnje. Europska obrambena agencija uvijek insistira na jednoj stvari, da je važno trošiti bolje. 27 država članica koje sudjeluju u agenciji imaju sve zajedno obrambeni proračun koji je drugi po redu najveći nakon obrambenog proračuna Sjedinjenih američkih država, ali ne radi se tu o iznosu, već kako se taj novac troši. Dakle, da se harmoniziraju postupci i da se znači, sektori usklade. To su glavni način na kojima možemo eh, povećati kvalitetu obrambenih rashoda. Već u prosincu 2014. godine je Europsko vijeće pozvalo agenciju EDA eh, e da istraži kako da se financijski gledano i proračunski gledano potakne više suradnje, što je dovelo do čitavog niza aktivnosti od e, izuzetke, e, od e, PDV-a primjerice za neke oblike suradnje do suradnje sa Europskom investicijskom bankom. Kako bi se uokvirila suradnja između naših dvije institucija, imali smo memorandum o razumijevanju koji je potpisan u veljači 2018. godine. To je napravio to su, to su potpisali dakle glavni podići ljudi iz ovih institucija. Mi vjerujemo u tu suradnju jer ćemo s time poboljšati kvalitetu javnih rashoda te isto tako i sigurnost europskih građana. Imamo dakle naravno tu potpuno poštivanje strukture upravljanja upravljačkih struktura u pojedinim institucijama. Mi pružamo podršku, naravno u okviru mandata naših organizacija, velikim europskim inicijativama koji će proizvesti e, postizanje ambicija Europske unije što se tiče sigurnosti obrane, uključujući i tome da pružamo podršku i e, konkurentnosti europskoj obrambenoj industriji. Zatim, u agencijnim aktivnostima sudjeluje Europska investicijska banka. Imamo tu jedan e, dijalog između naših dvije organizacija kako bismo potaknuli sinergije i osigurali učinkovitu podršku državama članicama to je važno, i kako bismo e, potaknuli razmjenu e, ekspertize sa ovih područja. Drugim riječima, EDA i EIB će surađivati kako bi identificirali mogućnosti za ulaganje Europske investicijske banke. Kao rezultat toga ćemo dakle, raspoloživa finanska sredstva uh, usmjeriti na projekte gdje imamo neke ulagačke potrebe i da nemamo dovoljno finanskih sredstva za to, a koji imaju potencijal da povećaju sigurnost europskih građana te sudobno i konkurentnost europskog obrambenog sektora. U tu svrhu ćemo podržati naše zajedničke dionike, to su države članice. EDA Europskoj banci ne pruža samo punu ekspertizu kada se radi o nekim područjima poput PESCO-a, već isto tako jedan specifičan alat, a to je ovaj financijski mehanizam za suradnju CFM. Budući da financijsko planiranje država članica nije u potpunosti fiksno, e, kad kad dolazi do nedostatka u financijskim sredstvima, e, to smo mogli vidjeti u nekim projektima, Isto tako države članice možda zanima da se pridruže određenom projektu, ali one nisu možda sposobne to učiniti zato što nemaju odmah raspoložive resurse za to. A Europska investicijska banka bi onda mogla upravo tu intervenirati kako bi se ne bi popustila ta prilika za suradnjom kako i to sa kreditiranjem zainteresiranim stranama. Istodobno treba izbjeći mikrotransakcije Gunnar Mund se bavi kontrolom time, dakle 18 milijardi eura godišnje kreditira Europska investicijska banka, neki projekti mogu biti vrlo veliki, ali kada govorite o inovaciji, istraživanju i razvoju, onda se tu više radi o milijonskim iznosima nego o milijardskim iznosima. A financijski mehanizam suradnju bi mogao podržati tu države članice E, kako bi ono smisle projekte u kojem onda može na opravdan način e, sudjelovati B. CFM je organiziran kako bi se kolaborativni projekti pokrenuli. Kolaborativni projekti često pate zbog toga što e, nisu jednako raspoložila proračunska sredstva između sudionicima u tom projektu. Dakle, loše se koristi javni novac, projekti se zbog toga odgađaju i te industrijske prilike se onda propuštaju. Konkretno rečeno, u okviru agencije, ali ne samo, države članice mogu reći da ih zanimaju određeni razvojni projekti ili inovativni projekti. Imamo zajedničke zahtjeve, to je ključna faza kako bi suradnja bila uspješna, ali za to je potrebno vrijeme, što znači da može onda umeđu doći upravo do toga da se resursi država članica ne poklapaju i CFM im može onda pomoći u tome. Kao prvo tako što će se stvoriti sustav uh, izjednačavanja tih plaćanja među državama članicama, ali isto tako kao drugo, tako što će taj sustav imati jedan drugi stup na temelju suradnje sa Europskom investicijskom bankom kao jedinstvenim vjerovnikom. Dakle, jednom kada se završi sa sporazumom o projektu, Europska investicijska banka će onda e, sama pregovarati sa zainteresiranim državama članicama i otvorit će se proračunska linija za svaku državu članicu. Prijevod na njemački jezik je prestao i prevoditelji vas mole da ako biste mogli da nastavite na francuskom jeziku jer im je onda lakše vas razumjeti. i <laughs> e, the purpose of the is for... Cilj CFM-a je taj da Europska investicijska banka može otvoriti proračunsku liniju za svaku državu članicu koja sudjeluje u tom mehanizmu sa već fiksnom kamatnom stopom i sa određenim iznosom za kreditiranje. U tom scenariju će EDA iskoristiti svoju ekspertizu kako bi pomogla pri provođenju projekata država članica u skladu sa e, politikom e, ustupanja kredita Europske investicijske banke još uvijek raspravljamo sa državama članicama i s Europskom investicijskom bankom o detaljima oko toga koja će biti uloga agencije što se tiče e, procesa odobravanja projekata. Prije svega uzevši u obzir složenost i e, tu nijansiranost e, tog pojma tehnologije s namjenom, Europska investicijska banka je rekla da želi podržati sigurnosni program Europske unije predstavili su taj program svom odboru i vjerujem da će još e, nastaviti sadom na tome. U tom kontekstu, ako se to od nas traži, možemo iskoristiti našu ekspertizu kako bi pomogli različitim projektima i kako smo tako poduprali Europsku investicijsku banku. E, agencija bi mogla procijeniti potencijalno korištenje neke tehnologije, dakle vezano uz dvojnu namjenu te tehnologije. Dakle, možemo vidjeti radi li se o čisto vojnim sposobnostima te tehnologije, o nekoj tehnologiji koja ima više civilni aspekt ili o nečemu što se nalazi između. Kakva je e, razina spremnosti upotrebe tehnologije u tom projektu? treba imati na umu da ako projekt sadrži nižu razinu e, spremnosti tehnologije, da onda možda možemo bolje utjecati na različitu aplikaciju te tehnologije. Isto tako se možemo baviti sa procjenom e, buduće tržišne perspektive. Hoće li e, ministarstva obrane biti jedini klijenti toga ili ćemo imati širu bazu korisnika? EDA može također procijeniti doprinos razvoju, dakle, unutar Europskog programa industrijskog razvoja u području obrane. Agencija, pomoću tih aktivnosti, ali i mnogih drugih, bit će u stanju identificirati koje projekte ili koji dijelovi projekta su prihvatljivi i mogu dobiti podršku od EIB-a. Agencija će također djelovati kao posrednik i e, izrađivat ćemo E, i neke modele vezano to kako bi najbolje se mogu iskoristiti CFM. Želimo da što se tiče projekata na kojima se surađuje, da se poveća razine kreditiranja za njih, jer će to onda dovesti do bolje suradnje, do bolje konsolidacije, te će to povećati sigurnost građana. Primjerice, ali ne samo, imamo projekte iz PESCO-a koji bi svakako trebali dobiti pristup financiranju iz CFM-a. Što tiče vremenskih rokova, trenutno se pregovara o e, tome kako će se planirati projekti iz CFM-a, a, e, idealno bi bilo kada bi do kraja ove godine se to pitanje riješilo i završilo. Moram insistirati na činjenice da se taj projekt provodi u dogovoru sa drugim trenutnim inicijativama, kao što ste spomenuli, imamo Europski razvojni fond, e, te Europska komisija tu radi na stvaranju e, jednog financijskog alata s kojim bi se ovakvi programi suradnje mogli podržati. A EDA isto tako stalno sudjeluje u tim nastojanjima. Mi smo član u slučnoj skupini gdje se potencijalni instrumenti procjenjuju, već isto tako dijelimo i ekspertizu agencije, e, budući da se od 2014. godine nalazimo sa državama članicama upravo na tu temu. Osim toga, Europska komisija sada sudjeluje u upravnom odboru CFM-a što jamči da e, se te dvije strane tog dosija odvijaju paralelno i da je sve potpuno transparentno. I stoga vjerujemo da CFM može odigrati e, važnu ulogu u smislu pogretača i da se onda kasnije može možda uključiti u e, taj spektar financijskih alata koje imamo na raspolaganju ako država članice tako odluče. U zaključku mogu jednom naglasiti glavne poruke koje bih vam htio prenijeti. Kao prvo, Europska obrambena agencija radi na tome da potakne suradnju na području obrane. Želimo da se razviju konkretna rješenja i da ta rješenja dopru do naših dionika. Sve ove instrumente koje sam spomenuo e, bit će moguće se na potpunosti dobrovoljnoj bazi, dakle države članice e, mogu same odlučiti kao prvo žele li se uopće pridružiti e, tome i onda kasnije žele li zatražiti podršku Europske investicijske banke. Dopustite mi da to još jednom naglasim nema nikakve obveze tu, to je samo jedna nalat, jedna služba koja je tu na raspolaganju zainteresiranim državama članicama. Kao treće, moramo da je ta suradnja važna, jer će se s time e, racionalizirati javni rashodi na području obrane. Mi u potpunosti poštujemo način donošenja odluka Europske investicijske banke te politiku e, pružanja kredita. U ovom trenutku radimo strogo unutar okvira postojeće politike kreditiranja Europske investicijske banke. Ako bude potrebno možda promijeniti tu politiku kreditiranja Europske investicijske banke kako bismo proširili e, obujam projekata koji želimo pokriti s time, onda će biti na državama članicama da to odluče, to neće zasigurno raditi EDA e i to će se sve odvijati u okviru europske banke. U ovoj fazi mi samo pružamo našu obrambenu ekspertizu toj banci kako bi pomogli dionicima, a to su države članice. Opredjeljeni smo u toj području državnim članicama za razvoj obrambenih kapaciteta, a one uvijek imaju e, u svojim projektima neku dimenziju koji se tiče tržišne konkurentnosti ili koji se tiče tehnologija s dvojnom namjenom. Hvala vam na pažnji, hvala vam lijepa gospodine Ruže i sigurna sam da ćemo vam postaviti još i neka detaljna pitanja, ja vam sam evo pitanja. Gospodin Gunnar Muent, izvolite. Puno vam hvala prvo na pozivu. Ovo je prvi put i a da je pozvan mm, da gostuje i govori pred vašim odborom. I nama je jako, jako drago što nam se ta prilika učinila da vam prikažemo šta mi namjeravamo učiniti na području obrane i sigurnosti, naravno s fokusom na Europsku obrambenu agenciju. Ako nemate ništa protiv, jer ja pretpostavljam da većina vas vjerojatno zna što mi radimo, ali ja bih ipak počeo sa kratkim pregledom našeg poslovanja. Evo ovako to ide. Dakle, EIB, Evropska, je banka Evropske unije, čiji je zadatak, cilj zbog kojeg postoji, da financira dugotrajne investicije unutar i izvan Evropske unije temeljno se sastoji od dviju institucija banke i Emberskog investicijskog fonda koji se sastoji od dakle koji se fokusira pre, uglavnom na zapravo poduzetnički kapital i onaj rizični, a banka se uglavnom koncentrira na kredite koje daje. Mi smo jedna od institucija koja je osnovana 1958 tako da ove godine pada naša 60. obljetnica. Naša glavna cilj, naš glavni cilj je e, financiranje rasta i zapošljavanja te poticanje konkurentnosti. Naši vlasnici su zemlje članice, dakle svih 28 država članica. Ovdje to vidite na ovom slajdu. Mi smo, dakle, evropska institucija de facto, institucija Evropske unije. Ono što malo njih zna, mi smo najveći multilateralni kreditor u svijetu, e, nekoliko puta veći od Svjetske banke. Trenutno naša aktivnost se usmjerava na najmanje 450 pojedinačnih projekata koje financiramo diljem svijeta. Mi smo smješteni, naše glavno sjedište u Luksemburgu, međutim puno naših podružnica, odnosno lokalnih ureda postoji e, diljem Evrope, ali tamo jako malo ljudi, tako da smo mi de facto jako snažno centralizirani. Trenutno radimo sa između 3 i 3,5 tisuće ljudi naših zaposlenika. Toliko o EIB-u. Ovdje sam vam htio na ovom slajdu pokazati što je EIB do sada napravio na području sigurnosti i obrane. Ovdje točno vidite koliko smo, da smo od 2001. do sada uglavnom kroz kredite posudili više od 6 milijardi eura za područje sigurnosti, uglavnom i te sigurnosti. Kad netko iz banaka pogleda ovakav grafikon, obično pita što mi time želite kazati. A naša poruka je nismo zapravo cijelu stvar sustavno pratili i razvijeli, mi smo de facto novi u tom sektoru. Iz ovih e, oscilacija vidite da kad god je došao zahtjev od nekog poduzeća da se financira uglavnom znanstveni razvoj i nova tehnologija, onda su tu postojale i neke korisne, pragmatične komponente. Međutim, te e, stvari nisu baš bile u žarištu naših aktivnosti. E, ovih više od 6 milijardi je uglavnom bilo ukotvljeno u naš program financiranja inovacija. Za ovu godinu je to trenutno taj iznos koji ide u takvo financiranje ide 13 milijardi eura. Dakle, vidite da je to zapravo do sad bio jedan manji dio našeg kreditiranja. Vijeće je pozvalo EIB da istraži mogućnosti kako bi ojačala svoju podršku europskom sigurnosnoj politici, pogotovo i obrambenoj politici, pogotovo na području tehnoloških inovacija i istraživanja. U prosincu prošle godine je EIB nakon dugih rasprava zapravo potvrdio onu europsku sigurnosnu inicijativu koja de facto objedinjuje sve naše napore do sada u raznim fragmentima i pod podpodručjima u jednu veliku inicijativu za jačanje europske obrambeno-sigurnosne politike. I mi smo, smatramo da ćemo za to za samo sljedeće tri godine još prikupiti šest milijardi eura za investiranje u projekte s tog područja. Dakle, sve ono što smo od 2001. E, do 2016. investirali ćemo iduće tri godine e, zapravo još veći iznos dati od toga. Evo da vam pokažem što ćemo činiti. Počet ću s onim dijelom za koji mislimo da je tijekom našeg mandata možemo nešto i ostvariti i biti tu vrlo djelotvorni. Uglavnom imamo četiri područja. Prvo je civilno područje znanstvenog razvijanja i to za uglavnom tehnologija koje osiguravaju sigurnost. Drugo su one koje imaju vojnu i civilnu komponentu. Treće je kibersigurnost, a na kraju je sigurnost infrastrukture. Dakle, sve ono što ima veze sa objektima od strateške važnosti, strateškom infrastrukturom, drugim riječima. Sve ćemo to učiniti u okviru našeg okvira za provođenje naše politike eib koji je određen kad smo i mi osnovani. A to znači da je to određeno i dakle ograničeno popisom aktivnosti koje se vrte oko policijskog i vojnog sektora naoružanja vojne i policijske opreme to je zapravo rezultat usklađivanja politike financiranja EIB-a sa drugim svjetskim institucijama kao primjerice Svjetskom bankom. Drugo, nas ograničavaju vrlo strogi i ekološki i socijalni principi i standardi. Imamo vrlo, vrlo izraženu politiku transparentnosti koja predviđa da EIB može objelodaniti, dakle otkriti e, svaku svoju investiciju, svaki svoj projekt. E sad je pitanje kako možemo, dakle, unatoč tim restrikcijama koje postoje kod nas od samog našeg osnivanja, kako možemo unatoč tim restrikcijama djelovati i financirati i pomoći podržavati područje sigurnosti i obrane. Mi smo o tome dugo raspravljali sa kolegama iz Europske obrambene agencije i uvjereni smo da i uz strogo poštivanje naših restrikcija još uvijek možemo financirati čitav niz e, projekata na području jačanja sigurnosti e, Evropske unije. I da možemo onda dakle više od 6 milijardi eura investirati u takve projekte tijekom do tri godine. Evo šta smo sad već razmotrili i što smo sad već isplanirali, da vam pokažem nekoliko konkretnih, konkretnih projekata. Dakle, da počnemo sa tim rizičnim kapitalom, odnosno investiramo u poduzeća, uglavnom e, investiramo u poduzeća koje imaju veze sa obranom i sigurnosti, ali uglavnom se bave razvojem novih tehnologija. I to ide preko Europskog investicijskog fonda. Drugi primjer je danski proizvođač i dobavljač za vojnu opremu. Tu smo, njima smo dali e, toj, dakle, danskoj kompaniji više od 30 milijardi za razvoj civilne aplikacije radarske tehnologije, dakle primjene u civilne svrhe. To je bio kredit koji je sufinancirao inače Europski fond za strateške investicije. Ova danska ovo dansko poduzeće je novi klijent kojeg mi nismo do sada još financirali, ali mislimo da ćemo kao i ovu terma, space i e, dakle svemirska i radarska tehnologija, još druga poduzeća, ne samo to dansku termu financirati. Zatim, sljedeći primjer je Aviospace Propulsion Systems e, kompanija iz Italije gdje mi sufinanciramo razvoj novih e, projektila i načina e, sustava za propulziju tih projekata kako bi bile učinkovitiji, a ekonomičniji. Na kraju je jedna danska poduzeće koje ima malo zbunjujuće ime, zove se bavarsko-nordijske e, infektivne bolesti, ali e, to je dansko poduzeće. E, njihov najveći dosadašnji klijent je bio Američko ministarstvo obrane. Oni se bave razvojem između ostalog cjepiva za visoko patogene zarazne bolesti. I tu financiramo razvoj novih cjepiva koje će se neće koristiti samo u vojno svrhe nego i u civilne naravno. To je toliko da vam damo pregled onog što mi trenutno činimo, a mislimo da ćemo u budućnosti moći i više činiti. Dakle, poštujemo naše restrikcije, a opet radimo na, za područje sigurnosti i obrane. Kad planiramo financiranje projekata uz javne ruke iz javnog sektora, onda evo tu sad dolazim do naše suradnje sa Europskom obrambenom agencijom. Jer e, nije tu u pitanju samo privatni sektor i obrambena industrija koji predstavljaju potencijalno jednog od korisnika naših financiranja, nego i javni sektor e, u smislu zaista javne ruke koji se recimo upušta u različite infrastrukturne projekte. Naravno, ponavljam, ponovno u okviru dualnog korištenja tih tehnologija i u civilne i u vojne svrhe. Dakle, ide i u civilne i s druge strane vojno-policijske svrhe. Evo ovdje imate samo jedan dio područja na kojima dijelimo. Naravno, memorandum o razumijevanju sa Europskom obrambenom agencijom donekle institucionalizira ovaj okvir suradnje i ovo naše financiranje projekata za dualnu uporabu civilnu i vojno-policijsku. Naravno, važna je pri svemu tome naša stalna koordinirana suradnja, razmjena informacija, ali najvažnija je zapravo i stručnost koju e, Evropska obrambena agencija ima u sektoru e, sigurnosti i obrane, mi nemamo, a naša stručnost za ove druge stvarane. Recimo za financiranje CFM-ova u cijelosti bi se mogli osloniti na tehničku procjenu ovih investicija na temelju ekspertize koju ima Europska obrambena agencija. Posebno recimo procjenu da li se neka tehnologija da li se je pogodna za dualnu uporabu ili ne. Razlog za to je jasno taj da EDA, Europska obrambena agencija, ima više desetljeća iskustva sa financiranjem takvih projekata. A mi to nemamo i prema tome nemamo ni tu stručnost za vršenje tih, obavljanje tih procjena u unutar naše banke. Zato smo jako sretni što možemo kroz tu suradnju osloniti se na njihovu procjenu tih tehnologija i buduće uporabe tih e, rezultata tih projekata. Sad ću neke stvari preskočiti ako bi prištedjeli vrijeme i preći samo na zaključke. EIB je odlučila značajno povećati svoju financijsku potporu europskog e, sigurnosno-obrambenog sektora mi ćemo financirati ili da kažemo pobrnut ćemo se za financiranje gdje god je to potrebno i u, što se tiče samog volumena mi ćemo se naravno fokusirati unutar tog opskrbnog lanca na mala i srednja poduzeća, ali ćemo se financirati i financirati javni sektor. A posebno ćemo se koncentrirati na suradnju s Europskom obrambenom agencijom i na predstojeće rasprave s Europskom komisijom o općenito budućnosti obrambenog sektora u Europi. Hvala vam. Hvala vam obojici na prezentacijama. A sada otvaramo raspravu i prvo dajemo riječ kolegi Mihajlu Galeru. Izvolite. Ja ću ovaj puta govoriti na njemačkom. Hvala vam puno na ovom pregledu koji ste nam dali. Bilo bi lijepo kad bi to mogli dobiti možda i pismeno, u pismenom obliku vašu prezentaciju, tako da to možemo možda na miru pročitati i proučiti. Ja sam to zamišljao da ako se u budućnosti bude u okviru Europske obrambene agencije E, zemlje članice mogle oduševiti za neki, da kažemo oduševiti, zagrijati za neki projekt, da onda to krenemo zajednički, pokušamo realizirati. A sad ovaj dogovor koji ima i sporazum da je memorandum o razumijevanju za sada o suradnji između AIB-a i Europske obrambene agencije, zahvaljujući tome bi mogli zapravo izbjeći situaciju da se ne možemo dogovoriti zato što različita ministarstva obrane u zemljama članicama imaju sasvim različite planove razvoja ili programe financiranja zato što je to vrlo različito u zemljama članicama kako izgleda njihovo proračunsko financiranje kratkoročno, srednjoročno i dugoročno. I onda ako se recimo planiraju projekti i onda se ne mogu uvijek poklopiti ti, ta razdoblja. Ali s druge strane mi svi znamo da bi se moglo puno uštedjeti ako se zajednički ide u neku investiciju. I onda međutim i to se svima sad postane jasno, a onda dođe ministar financija u dotičnoj zemlji i kaže da, da, to je sve jako lijepo da ste vi zamislili tu suradnju obrambenu jer ćemo na taj način svi koristiti, a puno više uštedjeti. E onda dođe taj ministar financiranja financija iz te zemlje i kaže da, to je sve divno i krasno, ali mi proračunski to nismo za sad planirali, nego će doći na red takva investicija tek za dvije ili četiri godine i onda cijela stvar recimo pada u vodu. Međutim, onda bi se po ovom vašem, kako ste vi to prikazali, EIB u to uključio i onda bi oni uskočili sa tim financiranjem, bez obzira da li je riječ o projektu koji se bavi znanstvenim razvojem ili istraživanjem ili razvojem, dakle konkretno neke nove tehnologije, ili smo već došli u fazu da se bavimo javnom nabavom nekih gotovih stvari koje su nam potrebne u bilo kojem području za obranu ili sigurnost. E onda bi je EIB se tu bacio i financirao. E sad koliko sam, ako sam dobro shvatio. Ako sam dobro dalje shvatio, onda bi to područje u kojem vi možete djelovati bilo takvo da se taj istraživački dio kažemo obrambenih tehnologija ne bi bio, ili sam skrivo zumio, ne biste mogli financirati taj istraživački dio koji spada isključivo u obrambeni sektor, ne biste mogli dakle onda vi financirati ukoliko to nije bilo, ne bi bilo iskoristivo i u civilnom sektoru jer nema dualnu uporabu. A sama nabava nekakvih e, bilo kakve opreme, bilo čega što je potrebno za provođenje obrambene politike bi bilo od samog početka isključeno recimo neka vozila ili bilo šta drugo. To bi isto bilo isključeno. I bez obzira što bi mi onda mogli, ako se više zemalja članica objedini i zajednički ide u nabavu, to puno povoljnije dobiti, vi to ne možete pratiti jer to onda nisu recimo vozila i za civilno korištenje, nego isključivo za vojno policijsku uporabu, zar ne? Hvala, a sada gospođa Lözung. Da, ja sad mogu odmah nastaviti na ovo što je kolega Galer rekao a i razveselit ću naše prevoditelje, pa im neću, ovaj, neću ih natjerati da se muče s mojim engleskim, nego ću govoriti na materinjem njemačkom. Dakle, na, u Njemačkoj mi kažemo što jednog veseli, drugog baca u očaj. Ili da kažemo ono što bi gospodinu Galeru bio razlog za očaj, to bi mom klubu zastupnika mogao vrlo često biti razlog za veliku radost. Budući da mi iz mojeg kluba nikako ne podržavamo financiranje vojnih projekata. I sad sam i ja to razumjela isto kao gospodin Galer. I kako to očito je gospodin Galer razumio. A to je naime da vi ne možete financirati ono što nije iskoristivo i u civilne svrhe. Pa bih odmah na tome dalje insistirala i ostala pri tom. Kako vi to sad definirate? A, mislim, tu se želim samo referirati na ono što ste vi rekli ključni, sržni sektori vojske i, policije. Ali samo ako se može i u civilnom sektoru koristiti. Ono sa cjepivima možda i nije nužno ono što si europska obrambena industrija ili znanstveno istraživački program a europske obrambene industrije zamišlja ili želi međutim i sami ste rekli da vi možete raditi samo poštujući svoja ograničenja prema kojima ste osnovani. Pa onda me zanima šta još konkretno možete vi raditi poštujući ta vaša ograničanja. Ograničenja, jer vidite, to je važna perspektiva. A podsjećam sad ovdje da sam proučila i internetsku stranicu EIB-a na kojoj piše između ostalog da vi potičete projekte koje daju bitan doprinos rastu i konkurentnosti Evropske unije. E pa sad, e, vaš kolega je tu vrlo i vi ste jasno objasnili da je u pitanju poboljšanje kapaciteta obrane, o e, zapravo jačanju osjećaja ljudi u Evropskoj uniji da su zaštićeni. I dobro da je to tako kazano, međutim mislim da kroz to pogotovo izlaze, postaju jasnim ove kontroverze koje se u tome skrivaju, pogotovo što postoji američko istraživanje koje pokazuje da su investicije u obrambenom sektoru nešto što baš i ne pridonosi rastu u gospodarskom, a ni zapošljavanju. Ja se tu referiram na jednu studiju koja kaže jedan dolar u javnom sektoru donese tri puta toliko radnih mjesta koliko jedan dolar investiran u obrambenu industriju, obrambenu proizvodnju. Pa onda se to zapravo isto ne bi uklopilo u vaše ciljeve. To bih volila da mi još malo pojasnite i malo šire interpretirate, protumačite. I zatim me zanima taj memorandum sporazumijevanju, razumijevanju između EIB-a i Europske obrambene agencije. U kojoj mjeri je to javni dokument? Možemo li mi to negdje vidjeti, pročitati? Zatim, govorili ste o transparentnosti vašeg djelovanja i poslovanja. Hoćemo li mi i dalje dobivati informacije od vas što sve kreditirate, a što sve kanite kreditirati ili ste u fazi odobravanja tih kredita. Ja ću zloporabiti sada svoju poziciju ovdje predsjeda, predsjedatelja i postaviti pitanja neka će se nadovezati na ona kolega. Spomenuli ste TRL, dakle što niža razina, to je potrebno manje specificirati, dakle, korištenu tehnologiju. Pa me zanima postoji li nešto s tim u vezi što nam možete pojasniti. Dakle, dolazimo do nekih ograničenja, dakle, E i B, dakle, u ovom smislu onoga što se može napraviti. Tu se ne dovezujem na ono što je rekla kolegica vezano uz politiku transparentnosti. Mislim da je to dosta važno za parlament. Također me zanima dio vezan uz cijepljenja. Kako to ulazi u definiciju, dakle, rashoda za obranu Jedna od namjera je bila da se izbjegnu dakle rashodi, odnosno udvostručenje, poduplavanje rashoda. Pa me zanima koje to elemente imate na umu kada govorimo o ovome, dakle to ne mora biti slučaj, zanima me što nam imate o tome za reći, radujem se vašim odgovorima. Thanks for, for the questions. Um, Hvala na pitanjima. Ona su dosta teška, ja ću pokušati odgovoriti. Što je obrana, što je sigurnost, što je IBE tu može učiniti? Nabava, dakle, oružja, tehnologije, sustava, to nije moguće, to je jasno isključeno. Općenito, dakle, javna nabava vojne opreme i malo vjerojatno da će se moći financirati. Osim ako je jasno riječ o tehnologiji koja nije namenjena vojsci. Primjerice, podupiremo modernizaciju vojnih baraka. Dakle, to su investicije u vojne objekte koji su potrebni. Fokus naših programa je su istraživanje i tehnologija. Gledamo dakle razine ove tehnološke spremnosti, dakle TRL-ova na četvrtoj razini smo uvjereni da je riječ o mogućnosti korištenja dakle tehnologije u dvojne svrhe. U nekim slučajevima možemo ići do TRL-a broj 6, ali to se razmatra slučaj po slučaju. Kada govorite sa industrijom obrane, onda vidite da je velik dio njihove razvojne tehnologije da ide u civilne namjene. Dakle, prilagodba civilne tehnologije sektoru vojske. Dakle, potporom civilnom istraživanju i razvoju pomažete razvoj sigurnosti i obrane. Upravo ovdje se često govori o tehnologiji sa dvojnom namjenom. Nema nijedne tehnologije koja je isključivo vojna. Pa pomislite na kibersigurnost. To je jedno od područja gdje Europa jasno zaostaje jer su tu potrebna značajna ulaganja tako je u privatnom sektoru, dakle, prilagodbi, dakle, kupnja ove tehnologije od strane javnog sektora, dakle, to vidimo prisutno na obje strane. Drugo područje su materijali. Istraživanje materijala je uglavnom u civilnoj domeni. Ova domena su nove tehnologije energije. Dakle, opet se može iskoristiti u sektoru obrane i sigurnosti. Industrija obrane gleda izbliza na ono što radi dakle, ovaj civilni sektor. Tu su potrebne potrebna značajna ulaganja, ulaganja u koja ne bi nikad ulazio sam javni sektor. Dakle, tu je naš zaključak na osnovu brojnih razgovora sa predstavnicima industrije, dakle zbog niskih rashoda, velikog civilnog tržišta za ove tehnologije, većina tvrtki pokušava dakle, kombinirati ova postignuća. Dakle, ima jako malo tehnologije koja je isključivo vojna. Ukoliko bi to bio slučaj, dakle, onda mi to ne bi financirali. Dakle, mi bismo se onda ovdje obratili dakle EDA i vidjeli, odnosno Europskoj obrambenoj agenciji vidjeli koja je namjena. I da odgovorim na pitanje zastupnice Lozing. Imamo velika područja gdje bismo mogli biti aktivni, a da ne kršimo vlastita pravila što se tiče ovog faktora, ovog multiplikatora, da imamo jedan od najviših multiplikatora koji se nalazi upravo u tehnologiji i inovacijama i to u dugoročnom kontekstu. I uvjereni smo da to ulaze, dakle, ne samo ono što je inače definicija obrane i sigurnosti, već ima značajan utjecaj na ukupno europsko gospodarstvo. Što se tiče pitanja o kako sam objasnio u slučaju dakle, Vari Nordika, imali smo e, tvrtku koja je imala samo jednu, jednog klijenta u razdoblju od deset godina i tu tvrtka financirana u iznosu 100% od Pentagona. Oni su dobili rezultate u svom istraživanju i okrenuli su se proizvodnje I tak, kad su bili relativno stabilni kada je riječ o tokovima novca, onda su e, započeli sa razvojem dakle civilnih cijepiva. Dakle, sve što se tiče cijepiva, primjerice ospica i slično, dolazi iz ove tvrtke. Dakle, kao što vidite, to je usko povezano sa obranom i sigurnošću. I od toga mogu imati koriste civilne snage reda. Transparentnost, mi su tu nam potpisali da dakle, konvenciju iz Arhuisar naročito kada je riječ o zaštiti okoliša i socijalnim mjerilima. Ne možemo davati povjerljive informacije koje se tiču trgovine. Tu ovisimo o našim klijentima iz privatnog sektora. I to je ta ravnoteža između različitih interesa. Dakle, kao banka dajemo prednost privatnim tvrtkama kada je riječ o osjetljivim podacima, onda ih e, ne dijelimo dok, oni, dok, su oni, dok, dok god su oni osjetljivi. Što tiče memoranduma u razumijevanju smatram da u njemu nema ničeg e, što je povjerljivo, dupliciranje. Jasno mi je da se želi izbjeći i da je bolje raditi stvari zajedno, dakle istraživanje i razvoj u području obrane, dakle i potreba da se time bave sve države članice da bi se izbjegu dupliciranje, da bi se bolje trošio novac. I tu možda može više reći kolega o ovome. Hvala. Izvolite, gospodin Ruže. a tu bih malo nadopunio stvari vezane uz dupliciranje. Imajte na umu da je namjena Europske obrambene agencije bila pojačati, dakle potaknuti suradnju između država članica da se dakle one ujedine u programe suradnje, da ne bi svaka ulazila posebno, da ne bi došlo do dupliciranja i ova suradnja sa EIB-om ulazi dakle u ovo poglavlje financijske suradnje. I također važno da nema preklapanja, dakle dupliciranja sa kolegama iz komisije. Mi sudjelujemo na sastancima koje oni organiziraju, oni dolaze kod nas, sudjeluju u našem radu i vidim kako se razvija sve ono što bi moglo danas sutra značiti jedan zajednički fond za obranu. I za proračun država članica je dobro da se prvo testiraju ova načela, da dakle, kad prije se preuzmu financijske obaveze i to je ova naša uloga, dakle, važno. Što se tiče ovih domena u kojima je moguće koristiti ovako razvijenu tehnologiju, unutar CFM-a imamo dva dijela. Imamo jedan dio koji interno financiramo i drugi koji podupire EIB. Dakle, u prvom slučaju su plaćanja između država članica i ono što se može, što može tu ući je sve ono iz članka 5, dakle misije Europske obrambene agencije, dakle razvoj kapaciteta, istraživanje i razvoj, potpora industrijskoj obrambenoj tehnologiji, Dakle, to je nešto na razini država članica. Potom ovaj drugi dio koji, ulazi u E i B, tu su uloge nešto drugačije. Tu moramo ispunjavati dakle, uvjete iz njihove politike kredita. I zato oni imaju e, svog stručnjaka, dakle koji ima savjetodavnu ulogu koji ocjenjuje projekte, dakle provjerava se je li riječ o e, tehnologiji sa dvojnom namjenom. Prioritizacija kapaciteta je jedna od ključnih e, dakle, misija Europske obrambene agencije. Dakle, novi trendovi, razvoj novih trendova znači da sve više ulazimo u korištenje, odnosno proizvodnju tehnologije sa dvojnom namjenom. Sve više ulazimo u tu sivu zonu. Kolega je dao tu neke primjere, dakle, materijali, energije, rekao bih elektroničke komponente, sustavi upravljanja zrakoplovima i sve to se više ulazi u ovu tehnologiju sa dvojnom namjenom. dakle 70 do 80% svih projekata dakle ulaze u ovu definiciju, dakle odnosno u tehnologiju sa dvojnom namjenom i u te prioritete. Što se tiče vrste projekata za koje smatramo da bi ih e, države članice mogle kandidirati za financiranje, tu očekujemo diversifikaciju, dakle, ne bih se tu sad ograničio samo na ove razine TRL-a. Za projekte koje ko financira EIB sigurno će biti više projekata koji koriste tehnologiju dvostruke namjene. Dakle, Očekujemo prijedloge država članica, dakle održavanje financijskih konzultacija, dobivanje projekata za EIB, oni su različite prirode. Imamo dakle tradicionalne projekte istraživanja i razvoja. Neke zemlje članice imaju već osigurane svoje proračune za buduće financijsko razdoblje, a neke će te odluke donijeti tek u planiranju. Dakle, kada govorimo o kreditima, moguće je i kratkoročno nešto, dakle, među vremenu isfinancirati u odnosu na donesene proračune. Također imamo početne kontakte sa državama članicama vezano uz velike programe otkupa da govorimo onima koji bi htjeli opremu odmah, a imat će za to sredstva tek za nekoliko godina, pa tu traže rješenja i tu mi možemo pružiti pomoć. I više puta je u našim prezentacijama spomenuta i PESCO, dakle stava permanentna strukturalna suradnja. Imamo dakle projekte iz peska koji bi mogli upravo imati koristi od ove novčane e, potrebe. Dakle, mogli bi se brzo pokrenuti. Znamo da je riječ o novim projektima koje te države članice financiraju uz određene teškoće jer su projekti uglavnom jako skupi. Imamo tu dakle predviđeno više scenarija i nadamo se da ćemo do kraja godine uspjeti dogovoriti ovaj program financiranja sa državama članicama i da ćemo moći testirati tu novu schemu, dakle uz pomoć novih projekata kako bismo dali dakle nekoliko primjera ove sheme koja će donijeti dodatnu europsku vrijednost. Gunar je pokrio pitanja koja smo primili od vas naročito vezano uz politiku transparentnosti. Mi primjenjujemo ista pravila, naročito kada je riječ o povjerljivosti informacija. I za kraj CFM je dio novih instrumenata koji se trenutno razvijaju, dakle u sklopu ovih novih politika obrane. I tu imamo neke izazove koji znače potrebu da se dakle dođe sa pozitivnim primjerima pred ministarstva, dakle da oni vide koje su koristi od korištenja ovih novih financijskih instrumenata i mi o tome radimo zajedno, a to podrazumijeva podizanje svijesti o postojanju ovih e, alata i nadamo se da će ministri obrane biti sve više zainteresirani za ovakva financiranja, naročito kada budemo dovršili dakle ove projekte koje ćemo predstaviti do kraja godine. Uh, Hvala vam lijepa na ranijim prezentacijama i na vrlo detaljnim odgovorima na pitanja koje smo čuli danas popodne. Vjerojatno ćemo i u budućim raspravama spomenuti neke od tih točaka opet, ali eto, ovo je bilo vrlo informativno i doista cijenimo to što ste došli na naš sastanak. Hvala vam. Dragi kolege, ovo je bila zadnja točka na našem dnevnom redu danas popodne i dužnost mi je informirati vas da sutra započnemo sa sastankom u pol. I eto, veselim se vidjeti vas rano ujutro. Hvala vam kolege.